Dragi kolege i kolegice, eh, srdačno vas pozdravljam na ovoj našoj sjednici. Eh, dolazimo eh, na točku dnevnog reda broj 10 stanje odnosa EU i Rusije. Kolega Landsbergis je izvjestitelj. E, ovdje imamo nekih zastupnika koji rade karijeru i zato im čestitam pa im čestitam na izboru za predsjednika konzervativne stranke Litve. E, samo nam socijalisti plješću. Ovdje imamo e, izvješće koje je jako političko. Imamo 64 e, amandmana i imamo nekoliko kompromisnih amandmana. Danas je ćemo održana i sjednica izvjestitelja u, sjednik, u koja nije bila bezuspješna. Pa e, se možemo nadati da ćemo naći zajedničko stajalište u mnogim pitanjima. Izvolite, imate riječ. Gospodine Landsbergis. Hvala lijepa, predsjedniče. Već sam nekoliko puta govorio u ovoj sobi. A sada imam težak zadatak da pripremim izvještaj o odnosima Europske unije i Rusije sve informacije koje su nam dostupne i koje dolaze iz Ukrajine i Moskve i gdje smo uključeni zajedno s Rusijom. E, u pravu ste kad kažete da smo dobili 500 amandmana na ovaj tekst. E, to smo Sveli smo to na 32 kompromisna amandmana. U prvom redu e, zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo teške rasprave. 30 e, kompromisa o njima smo se složili. Imamo još nešto što moramo izgladiti ali mislim da ćemo zahvaljujući dobroj volji naći zajedničko rješenje. E, stojimo iza jednog načela. Poruka Europske unije i Europskog parlamenta Moskvi mora biti jasna. Kako bismo imali jasnu poruku, moramo biti ujedinjeni, što znači da moramo imati široku podršku za ovo izvješće. I e, to nam je cilj. Ako budemo imali još malo vremena, e, mislim da ćemo naći one kompromise koje tražimo. E, Oslonac ovog izvješća je poruka. Poruka Rusiji da e, će Europska unija mnogo pomnije pratiti naše odnose i da će ih pratiti sa drugčijeg stajališta iz perspektive. E, sporazum o partnerstvu i suradnji koji je još uvijek na snazi i koje definira naše odnose s e, Rusijom. Načela demokracije i ljudskih prava, to su načela koja definiraju naše odnose i mislim da je sada pravi trenutak da e, kažemo da se ta načela više e, ne pridržavaju, ne poštuju. Mi gledamo e, naš dio sporazuma, vladavina prava, poštivanje sporazuma koje smo sklopili s Rusijom do događaja u Ukrajini. To treba biti na snazi, to treba ispoštivati i to je od e, ključnog značaja e, na cijelom kontinentu. Naravno da moramo govoriti o poticajima Rusiji da se vrati i to e, na na to je Evropska unija potrošila mnogo vremena raspravljajući što da, koje poticaje dati Rusiji da je vratimo na dijalog i suradnju. Budući da ćemo imati neke poticaje, mislim da je važno i da postoji velika potreba da ne, na stol ne stavimo samo poticaje. Ako ta zemlja nema motivacije, ako ne želi e, poštivati naše sporazume i odluke koje su donesene ranije, onda e, poticaj neće stupiti na snagu, neće se naći na stolu. E, sada smo na raskrišću puteva, tu, se nalazi Rusija. Ako se ispoštuje sporazum iz Minska, ako se poštuje teritorijalni integritet e, Ukrajine i e, međunarodno pravo, onda vidimo put naprijed. Ali nažalost, ako se situacija ne popravi, ako e, sporazum iz Minska propadne, onda Europska unija ima druge mjere koje može koristiti kako bi poslala jaču poruku Moskvi. pozdravljam E, početak e, rasprave. Drago mi je da vidim ovdje kolege koji su spremni raspravljati. E, htio bih čuti vaša mišljenja. Hvala još jednom. Hvala lijepa. Gospodin Breda. Hvala lijepa predsjedniče, biti ću kratak u prvom redu čestitke našem izvjestitelju i e, zahvale e, drugim e, klubovima. Vrlo sam zadovoljan bio kad sam vidio kompromise o kojima se raspravljalo. Treba također reći da je važno da imamo dobar završetak rasprava, pregovora jer na tome ne smijemo biti podijeljeni u ovom vrlo važnom pitanju. Stoga je, je su posljednje minute e, naše rasprave trebamo se potruditi kako bismo zaista e, dovršili u dobrim uvjetima ove kompromise jer e, urađen je vrlo dobar e, posao i sada nas e, milimetri dijele od cilja. Pa prema tome želim dobar kraj pregovora. Hvala. Nismo čuli, nema mikrofon. Bilo mi je vrlo drago kad sam vidio da imamo i finski prijevod Mm, govorit ću na finskom. E, ovo izvješće ima ogromnu političku važnost. Što se tiče odnosa Europske unije i Rusije. E, tu je parlament imao ključnu ulogu u razvijanju mišljenja. Kao što je rekao gospodin Landsbergis, ovaj e, izvještaj mora okupiti najveću moguću većinu. Ono što je Europska unija za sada postigla jeste da je stvorila e, zajedničku politiku o Rusiji, a to je vrlo vrijedna stvar moje osobno mišljenje jeste da bismo morali biti dosljedni, da moramo imati čvrst pristup e, u što se tiče provedbe sporazuma iz Minska. Moramo također biti čvrsti kad se radi o, o, o, SS, o ESS-u. E, moramo E, također vidjeti da e, se ta organizacija više poštuje i na području odnosa s Rusijom. E, osim ovog zajedničkog pristupa mislim da moramo također shvatiti sve nijanse koje su uključene u našem pristupu Rusiji. Moramo si postaviti dugoročne ciljeve. Ono što je važno je sljedeće. Moramo zahtijevati i držati se toga da Ukrajina e, bude u stanju da e, zacrtava svoje vlastike politike i rješenja i to treba poštivati međunarodna zajednica. Treba poštivati međunarodno pravo. Mir je jedan od ciljeva i bilo što e, što stvara nemire na europskim e, granicama treba stati. Još jedna je stvar da moramo imati plodnu raspravu s Rusijom. Postoje mnoga područja eh, na kojima već imamo dobru suradnju i mislim da je eh, to dobro spomenuti u našem izvješću. Eh, ne radi se samo o političkim raspravama na visokoj razini s vlastima, radi se i o našim odnosima s ruskim narodom. trebamo imati kreativni pristup Rusiji. Mi e, šaljemo vrlo čvrstu poruku ruskom vodstvu, ali e, imamo i dijalog s ruskim narodom. E, to je važno. politička rasprava na visokoj razini, a u tom kontekstu trebamo neke globalne odgovore na međunarodnu politiku, na primjer klimatske promjene, okoliš, Iran, terorizam suzbijanje terorizma. Sve su to područja na kojima Europa i Rusija imaju zajedničke interese, to je jasno. Već sam ranije rekla da moramo e, e, surađivati s ruskim narodom. Ovi osobni odnosi između e, Rusije i Europske unije njih treba poticati. Isto se e, radi o liberalizaciji viznog režima Erasmus+, e, programi za modernizaciju Rusije. Sve je to važno u ovom kontekstu. Kao europljani moramo, e, se moramo zapitati želimo li sačuvati ciljeve koje smo si postavili to je ciljeve koje su postavili naši pređi, e, odnosi koje imamo e, s Rusijom e, u tom smislu. To je važno naglasiti u ovom trenutku. Ideja za područje mira između Lisabona i Vladivostaka E, to cijelo područje, to bi trebao biti naš dugoročni cilj. A što se tiče kompromisa i tu se slažem s izvjestiteljem, važno je da pošaljemo jasnu i čvrstu poruku. I stoga je e, dobro i bilo bi dobro da okupimo većinu iza ovog izvještaja. E, moramo raditi u duhu kompromisa a ne e, nemati neki pristup od ozgo prema dolje. To jest e, izvlačiti e, lekcije iz onoga što bi Europa mogla naučiti Rusiju. Važno je da brzo završimo taj, to izvješće a ponavljam moramo imati kreativan i konstruktivni pristup e, održati čvrstu liniju i usredotočiti se na ona područja u kojima smo imali dobru suradnju. Ne mislim da bi pozadina morala biti da, da e, izolirajući Rusiju možemo dobiti nešto za Europu. Mi moramo imati izravan pristup e, s Kremljom, ali moramo imati e, kreativan e, pristup, pristup suradnje. Hvala. Htjela bi u prvom, u prvom redu zahvaliti gospodinu Landsbergisu na odličnom izvješću. Vrlo cijenim suradnju s njim E, naši sastanci, mada vrlo česti i puni e, e, žučnih diskusija su konstruktivni i nadam se da ćemo moći doći do kompromisa jer slažem se s gospodinom Landsbergisom i drugim kolegama da trebamo ovu preciznu i jaku poruku jedinstva unutar Europske unije vis a vis teških partnera Rusija je zasigurno jedan od e, najtežih partnera. E, naravno da bismo željeli imati idealnu situaciju e, mirne suradnje. Nažalost, sadašnja situacija i to već dugo traje, ruska je politika zaista agresivna i predstavlja opasnost za našu zajedničku sigurnost. Stoga naša poruka mora biti precizna i dosljedna. Moramo reći da ne želimo potkopavati međunarodno pravo, e, teritorijalni integritet suverenih država e, niti nametenja e, po ruskih e, politika na njihovo neposredno susjedstvo. E, ponavljam, trebamo dobar kompromis, on je moguć, moramo se sastajati koliko god je potrebno kako bismo zajedno našli ovo, ovu jedinstvenu i poruku Rusiji. Hvala predsjedniče. I ja se pridružujem komplimentima izvjestitelju jer smo samo jedan inč od e, e, kompromisnog teksta kao rezolucije. To je e, zaista dobro dostignuće i pohvaljujem kolege koji su radili na tome. Zašto je to važno? Vidimo da među državama članicama imamo e, neki zamor e, u vezi s e, Ukrajinom. Među državama članicama ljudi misle pa moramo li o tome razgovarati? A ja kažem da. A mi kao parlament moramo biti što jedinstveniji što bi Europsko vijeće i vijeće ministara vanjskih poslova Eh, vide da imamo, eh, da smo jedinstveni. Eh, moramo vratiti Rusiji, Rusiju u međunarodnom pravu. Ona mora prihvatiti da je Ukrajina suverena država i da se poštuju njezine granice. Nećemo to postići da to kažemo, ali ćemo to postići dijelima na terenu. Onda možemo razgovarati s Rusijom. Dobro je s njima razgovarati. Jer ako ih dovedemo u škripac, to neće e, ništa donijeti dobroga. E, e, kao što sam rekao, mi smo nekoliko centimetara od konsensusa. Čestitke izvjestitelju. Ne čujemo, nemam ih. Hvala lijepa predsjedniče. Drago mi je što se mogu pridružiti e, mojim kolegama kad kažem da je bila, e, da smo imali plodnu diskusiju. E, našli smo kompromise pa smo blizu teksta koji bi mogao nam dati veliku podršku parlamentu. Želim naglasiti dvije ili tri stvari E, e, osnova jedinstva je da se svi slažemo o osnovama. Minsk 2 treba ispuniti, sve strane ga moraju u potpunosti ispoštovati. E, OS, može mora igrati važnu ulogu i mi moramo razgovarati s Rusijom. To je nešto što na, čemu možemo graditi. Problem je u tome što je naš popis, dug popis uvjeta, a to ovisi o tome što e, će Rusija raditi ili ne raditi u budućnosti. Zato je tekst težak. To je kompromisni tekst i stoga nitko nije potpuno zadovoljan ili to je priroda kompromisa. E, želim naglasiti da e, trebamo promijeniti neke od naših stavovim, stavova u Europskom parlamentu ako imamo više dobre e, volje da radimo na ovim škakljivim problemima, e, da e, da Rusi nisu Rusi iz 19. stoljeća. Ako vidimo da nije sve u službi Vladimire Putina, moći ćemo doći do kompromisa i konsenzusa. Hvala predsjedniče. E, slažem se sa svim mojim kolegama ovdje i zahvaljujem e, izvjestitelju. Mi moramo e, razviti jedinstven pristup. Za našu skupinu je to vrlo teško da dođemo do kompromisa. Mi želimo uključiti naše razmišljanje o budućem odnosu s Rusijom u ovoj e, kompromisnoj rezoluciji. Zašto to kažem? Zato što mislim da je e, faktor za politički pristup u budući udnos sa Ruskom e, federacijom jeste nešto gdje ćemo pregovarati o odnosima između Europske unije i Ruske federacije. Koncentrirajući se na probleme 21. stoljeća OSS e, ispunjavanje e, Minska e, dva sporazuma iz Minska razgovori moramo uprijeti prste na probleme tehnološka modernizacija Rusije, gospodarstvo, moramo uzeti u obzir i Evropsku unije, koji su društveni razvoj u Evropskoj uniji tu moramo doprinijeti naše sposobnosti i kapacitete. To je važno. U pregovorima mi još uvijek nedostaje e, u izvješćima e, izvjestitelja izvjestitelja u sjeni. To tu treba pospješiti naš rad. To će biti faktor e, stališta moje kluba zastupnika mi ne smatramo da pre, preduvjeti e, da će oni doprinijeti e, novim odnosima između Europske unije i Ruske federacije. To će nam zatvoriti, a ne otvoriti vrata. Uh, thank you. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Ja bi se također htjela pridružiti onima koji čestitaju izvjestitelju i našim izvjestiteljima u sjeni, jer vrlo je teška zadaća dogovoriti kompromise e, i dobiti što širu moguću e, podršku e, na odboru, a također i na plenarnoj. Htjela bih također reći da ovo izvješće nije samo upućeno Rusiji, gdje e, joj jasno poručujemo kako mi shvaćamo naše e, odnose, nego je upućeno i Europskoj uniji, jer mi kao Europski parlamenti tu izražavamo svoju viziju trenutnog stanja naših odnosa s Rusijom. Međutim, željela bih podvući da je vrlo važno da u ovom izvješću izbjegnemo jezik, odnosno formulacije koje će e, dati mogućnosti za različite interpretacije. E, mi znamo koliko je Rusija vješta što se tiče propagande. Oni će, e, ako to učinimo, iskoristiti. Moramo se pridržavati jašnih načela E, normalizacija i dijalog s Rusijom će e, samo na taj način moći biti obnovljeni. Jedna od važnijih stvari po mom mišljenju, koje po mom mišljenju vrlo jasno moramo e, reći, je da je pitanje granice, kontrole granica, odnosno pitanje da Ukrajina mora biti biti ta koja kontrolira sve granice, da je to e, nama vrlo važno, a Rusija to na vrlo slobodan način interpretira. Ja bih bila vrlo oprezna i izbjegla e, detalje. Nemojmo ulaziti previše u detalje kad govorimo o e, izazovima u vanjskoj politici, o traženju novih načina suradnje u različitim sektorima, na primjer što se tiče e, sporazuma o viznog režimu. U trenutnoj situaciji to je vrlo e, nejasno, odnosno mislim da nije dobro tu spominjati E, takve detaljne stvari kao što je na primjer sporazum o viznom režimu. Kolegice i kolege, morat ćemo požuriti kako bismo do 10:30 e, odradili ono što je predviđeno u dnevnom redu i zato ću ograničiti vrijeme vaših izlaganja. Gospodine Fleckenstein, izvolite. E, to ste sad baš u pravi čas učinili prije što sam ja uzeo riječ. U svakom slučaju dobro jutro, dragi kolegice i kolege. Može se raspravljati o tome da li nam je u ovom trenutku uopće potrebno na ovakvo izvješće, međutim ta bi rasprava sad bila previše e, komplicirana pa smo se dogovorili da ipak imamo ovo izvješće. Što se tiče sadašnje situacije, ja se uglavnom slažem sa onim što je iznio izvjestitelj pitanje gdje se još malo razlikuju naša mišljenja, a pitanje koje je međutim vrlo važno za nas, je kako izgleda jasna poruka. Ja se slažem s tim da moramo odaslati jasne poruke, ali svi znamo koliko je to do sada bilo teško na primjer postići e, zajedničku liniju na vijeću jer naravno postoje različiti interesi i različite nijanse u pogledima na odnose sa Rusijom i zato sam e, za to da ostanemo kod onoga šta smo e, iznašli kao zajedničku liniju naime da naše ponašanje mora biti orijentirano na pridržavanje sporazuma iz Minska. To znači načelo više za više, odnosno manje za manje, ali e, radi se o tome da se postigne jedna dinamika, jedno kretanje. Razlika između nas je u tome što izvjestitelj kaže tek kad je sve postignuto, kad je i posljednji ruski vojnik povučen sa Krima i posljednji državni službenik tek e, onda ćemo početi sa normalizacijom odnosno međutim to je daleko od onoga oko čega se vijeće složilo i takva formulacija e, u tome mi nećemo sudjelovati odnosno takvu formulaciju nećemo podržati i zato se nadamo da ćemo unutar ovih mnogih predloženih kompromisa uspjeti naći e, zajedničko rješenje i nadamo se e, doduše jedinstvo parlamenta jest bitno ali e, preduvjet za jedinstvo je da se složimo oko, oko naših zajedničkih stajališta oko, da, da ih nađemo ono oko čega se doista možemo složiti ja se nadam da će spremnost za postizanje tih kompromisa e, postojati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja također želim čestitati gospodinu Landsbergisu na ovom izvješću. Njegov otac bi bio vrlo ponosan na njega da ga je slušao danas u ovom E, odboru. Rusija više nije naš strateški partner, postala je jedna autoritarna e, zemlja gdje se primjenjuje sila i e, ona želi odvući Ukrajinu od bilo kakvih odnosa sa Zapadom. Jasno da je sporazum iz Minska bitan za održavanje mira E, međutim, ja sumnjam e, da će ruski separatisti se zaustaviti u Donbasu, vjerojatno je sljedeći njihov cilj Mariupol. E, naravno, inzistiranje Rusije da budu direktno uključeni u pregovore sa Ukrajinom je vjerojatno njihova arogancija E, i odašiljanje pošiljke e, e, vojne opreme Iranu i pomnašanje prema mojoj zemlji zato što je David Cameron bio odlučan i čvrst u svom stajalištu prema Rusiji također su E, upitni. Ja pozdravljam odluku Europske komisije da preispita e, e, politiku Gazproma. Gazprom je, na primjer, u vezi sa Slovačkom spriječio da se iz Slovačke plin vraća u Ukrajinu. I zato ponavljam, moramo biti jedinstveni prema Rusima e, što se tiče njihove agresivne politike, kako što se tiče Ukrajine, tako i općenito. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ja bih se također htio pridružiti svim kolegama koji su primijetili da je ova rezolucija e, da ima sve veću podršku i jasno je vidljivo nastojanje da se e, dogovore kompromisi koji će biti prihvatljivi za sve klubove zastupnika. Međutim, kad govorimo o našim odnosima s Rusijom, Ukrajina je još uvijek e, u središtu pažnje, ali e, to nije jedino pitanje u vezi s kojim E, gledamo naše odnose sa Rusijom i moramo tu imati dugoročni pogled na razvoj naših odnosa s Rusijom. Želim reći samo da e, na našoj posljednjoj plenarnoj sjednici u Strasburu e, nismo spomenuli jednu seriju političkih ubojstava u Kijevu. Mislim da smo to morali učiniti, trebali smo to učiniti i trebali smo zatražiti angažiraniju istragu tih ubojstava kako bi se e, pronašao odgovor što se tu dogodilo. Također i vizavi naših e, rasprava o našim odnosima s Rusijom. Biću kratak i zato samo nekoliko kratkih napomena. Vrlo je dobro da spominjemo zamrznute konflikte E, u kojima je Rusija uključena ili je samo e, jedan od faktora u njima, ali moramo e, saznati više o njima i stvoriti jedan, jedan akcijski plan Europske unije kako bismo bili učinkovitiji u pokušaju da ih razrešimo. Također bih želio reći da je važno da se da se koncentriramo na našu podršku e, civilnom društvu, e, osobito u Rusiji. Htio bih dodati još samo da mislim da u rezoluciji je posvećeno previše prostora problemu propagande i protupropagande, to je zastarjeli vokabular i ja se ne bih e, time bavio. Čak je i absurdno da spominjemo e, programe na ruskom jeziku e, kao postoje potreba da se u demokratskim zemljama e, ponude programi na svim jezicima svih manjina kako bi se sve građane informiralo i konačno, geostrategija je jedna globalna igra gdje postoji interesi svih velikih igrača i to je uvijek tako bilo i bit će i to moramo priznati da i druga strana ima svoje geostrateške interese i da je osjetljiva kad ih se ugrozi. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, hvala lijepa gospodine predsjedatelju, zahvaljujem izvjestitelju, ja se slažem sa svim kolegama koji se zalažu za to da sastavimo izvješće koje će dobiti široku podršku uh, u parlamentu. Međutim, pritom mi nije stalo do podrške onih koji su fascinirani Putinovom politikom. Dakle, ne moramo i posljednjeg zastupnika na krajnjoj ljevici ili krajnjoj desnici pridobiti za ovo izvješće. Radi se o tome da E, i što se tiče provedbe sporazuma iz Minska, da je to dakle preduvjet za poboljšanje odnosa sa Rusijom. To je jedan konkretan e, dogovor koji treba konkretno realizirati i tu se naravno radi o tome da i ruska strana to shvati. E, mi imamo sporazum o slovnoj trgovini sa Ukrajini, možda to stoji u tekstu, a ja to nisam E, uspio pročitati. Očito Rusija do sada nije dokazala koja konkretna pravila tog sporazuma su u suprotnosti sa interesima Rusije. E, možda bismo to trebali e, konkretno reći. Dakle, ono što je pozitivno i moguće nakon ispunjenja uvjeta treba naglasiti, ali najprije se mora ponovo uspostaviti status quo kako bi se Rusija vratila pridržavanju eh, odredbi međunarodnog prava u Europi. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa, dragi kolege. Cijenim E, napore kolege Latbergisa jer vrlo je teško zadaća iznaći zajedničku zajedničko stajalište u ovako kompliciranim e, odnosima između Europske unije i Rusije. Htio bih naglasiti da ne smijemo reducirati cijelo izvješće na situaciju u Ukrajini, odnosno na e, probleme s Ukrajinom. To jest vrlo važno, Eh, ali problemi koje Evropska unija ima sa Rusijom eh, dakle ja tu govorim o vanjskim poslovima ne o gospodarskim pitanjima eh, dakle ti problemi se tiču i drugih zemalja koje su članice Europske unije i moramo se dotaći svih tih problema koji E, i, a također i ruska strategija e, nije samo strategija u vezi s Ukrajinom, nego jedna ukupna geopološka e, politička strategija. Druga stvar, moramo razmišljati ne samo kao ne samo o odnosima sa Rusijom, nego i što mi trebamo unutar Europske unije učiniti u vezi sa našom politikom. Kad smo započeli proces iz Vilniusa, to je pokazalo da je Europska unija jako atraktivna za zemlje koje su susjedne zemlje e, Rusije i one su e, se odlučile za europski put i to je promijenilo geopolitičku situaciju i naše odnose sa Rusijom. Dakle, to znači da Europska unija mora biti spremna za te geopolitičke promjene, a ja vidim da mi nismo spremni. Na primjer, još uvijek smo vrlo e, ponosni na to da smo soft power, da smo mekana sila, međutim ne uspjevamo e, e, učiniti neke važne geopolitičke korake prema Rusiji e, i ne, smije, ne se pretvoriti od mekane u čvrstu silu. Na primjer, problem energetske unije. Mi se žalimo da nismo jedinstveni, ali da bi, biti jedinstven znači ne dati e, Rusiji mogućnost i instrument kao na primjer e, mogućnost da e, posebno sklapa ugovore sa svakom pojedinom državom članica Europske unije. To je vrlo moćni instrument u ruskim rukama. Dakle, to je sad izazov za nas i mi se sa tim izazovom moramo e, vrlo brzo suočiti, odnosno razriješiti to. I moja posljednja napomena, naravno da smo došli do zatvorenih do toga u ovom izvješću da smo e, zatvorili vrata, međutim mi moramo ostaviti vrata otvorena, moramo e, otvoriti vrata ne samo e, našim pregovoračima nego i Ukrajini kako bi oni mogli postići neke svoje ciljeve u pregovorima s Rusijom. Hvala lijepa, eto toliko od mene. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Landsbergisu, na vrlo dobrom tekstu u kojem se dotakao geopolitičkih e, pitanja u vezi sa e, Rusijom, odnosno e, u odnosima između Europske unije i Rusije. Tu se ne radi samo o pitanju Krima, koji je ključan, ali ne smijemo zaboraviti Gruziju, moramo znati koji je pristup Rusije svom susjedstvu, ali htio bih privući vašu pozornost na još jednu dimenziju koju bi također trebalo uključiti u ovo izvješće. Naravno da moramo e, uputiti sve ovo e, narodu Rusije, društvu Rusije i zato moramo znati koja je priroda Putinovog režima. E, poznato je da je to poludiktatura e, koja počiva na činjenici da je dio društva e, uključen u taj režim. To je postsovjetski režim i međunarodna politika Rusija je sovjetskog karaktera to počiva na sovjetskoj filozofiji, na sovjetskom načinu razmišljanja, jer mnogi ljudi još uvijek tako razmišljaju. Oni žele rekonstruirati Sovjetski savez, i Putin to ni ne skriva. Da, tako da što god kažemo Rusiji, pritom bismo trebali imati dugoročne poruke, trebamo osuditi komunizam i komunistički režim. Znam da je to jedna e, dugoročna e, strategija, ali moramo joj se vraćati redovito. U Europskom e, parlamentu mi govorimo o našem sustavu vrijednosti. Mislim da ako možemo osuditi komunizam, to je onda dokaz toga koliko e, su nam značajan, e, koliko nam je važan naš sustav vrijednosti o kojem govorimo u ovom parlamentu. E, međutim, treba pritom znati o kojoj vrsti komunizma se radi. Gospodin Astrovićius ima riječ. Hvala vam. Najprije želim e, pozdraviti predstavnike naših zemalja članica koji su već sudjelovali u raspravama o odnosima između Europske unije i Rusije. Drugo, želim zahvaliti Gabrielisu koji je uspio pripremiti tekst u ovom obliku. To nije bilo nimalo jednostavno i nisam stvarno želio vidjeti ovaj izvještaj kao još jedan izvještaj o Rusiji. To ne može biti još samo jedan izvještaj o Rusiji, već mora sadržavati jasnu poruku Rusiji i Rusima, ali isto tako moramo biti čvrsti kad definiramo našu poruku. Nažalost, e, neprestana agresija Rusije prema susjedima je nešto na čemu Rusija insistira. Mislili smo da će Ukrajina biti zadnja točka. Ne. Eto jedan svježi primjer. U Švedskoj, mi i Švedska e, gradimo kablove između naših sustava. Želimo ih povezati. Što Rusi čine? Oni dovode brondove, ratne brodove u e, Baltičko more kako bi zaustavili taj proces. Je li to u našem interesu? To je, je li u njihovom interesu da se e, naše dvije zemlje povežu? Zašto oni dolaze u more i igraju vojne igrice protiv nas? Ono što želim reći je da su i dalje agresivna zemlja i to moramo shvatiti napokon. Druga stvar, mobiliziraju resurse za e, vanjsku i obrambenu politiku umjesto za gospodarstvo i razvoj. Za Rusiji doista treba veća obrambena politika? odite u e, ruralne predjele Rusije, pogledajte kako to izgleda, plakat ćete kad vidite kakva je tamo situacija zatim e, samoizolacija na međunarodnoj razini te e, unutarnja militarizacija. Oni to doista rade, ne igraju se. Stoga, dragi kolege, imali smo jednostavnu prošlost u odnosima s Rusijama, imamo e, problematičnu sadašnjost, a budućnost je neizvjesna. Stoga mi moramo biti čvrsti i ujedinjeni i nadam se da ćemo poslati jedinstvenu poruku našeg parlamenta i svih političkih klubova. I na kraju moramo doista inzistirati na promjenama. At least we have to do the debate about Turkey today. Moramo danas ići još barem raspravu o Turskoj, tako da molim ostale da se drže jedne i pol minute. A sada riječ ima gospođa Harms, ona je prva žrtva ove mjere, ali ona je uvijek vrlo uh, jasna. Ova rezolucija ne smije da toga, ova rezolucija ne smije biti e, takva da e, se odmaknemo od konsensusa. moramo se sjetiti na posljednjem sastanku na vrhu moramo imati promjene u odnosima e, s, Rusijom, ali to je vezano za poštivanje sporazuma iz Minska. To je e, je sastanak na vrhu, vrhu ostavio otvoreno, rekao je should be linked, dakle kondicional. To mora biti obavezna poveznica. Ako pogledamo što se sada e, događa na istosku Ukrajine, ne možemo reći da smo na dobrom putu. Mislim da do danas vidimo da moramo vršiti pritisak kako bi e, Minsk 2 bio uspješan. E, za sada imamo znakove iz, sa istoka Ukrajine nove eskalacije i da će doći do potpune kontrole granice između Donbasa i e, e, Rusije. Još jedna stvar koju bih željela spomenuti. E, nije dobro ako entuzijastički govorimo o sporazumu o viznom režimu sa Ruskom federacijom, dok u Rigi nemamo ne možemo dati pozitivnu poruku uh, Ukrajini. Izgleda uh, da, da će Ukrajina opet na tom području biti razočarana. Mislim da je to promašaj. Ako sada uh, pustimo da se Ukrajina koprca a, a, a ruskim građanima, kako god to bilo lijepo, ra, dajemo lijepa obećanja. J'ose espérer, président, que j'aurai droit au Bilo neočekivano pomisliti da ću ja imat pravna na riječ. No u svakom slučaju, evo predsjedniče, tri minute mi treba kao i drugima tri kao i svim drugima. Pri gospođe Harms rekao sam minuta i pol. Poznati su mi vaši metodi, to su lupeški metodi, predsjedniče. Najprije želim reći koliko mi je gospodin Landbergis drag. Napao me s dosta takta kada smo se upoznali prvi put, kada je rekao da s obzirom da e, poslanik e, Rusije nije tu, da ga ja zamjenjujem. Tad je pokazao, s obzirom sam ja htio uravnoteženu raspravu između Ukrajine i Rusije, da je pristran te da odbija uravnotežen dijalog. I ne može se doći do kompromisa s ovim e, izvješćem jer nije uravnoteženo. S obzirom da nije uravnoteženo nije istinito, a s obzirom da nije istinito ne govori, ne ukazuje na istinu i time ne ukazuje na stvarno situacije takva kakva jest između Rusije i Europske unije i ne ukazuje na pravu situaciju u Ukrajini. Pravo koristimo ga ekskluzivno i zaboravljamo kako smo mi na zapadu bili pristrani u Iraku, Libiji, u Siriji, u Srbiji, kada su njemačke službe, obavještajne službe izmislile plan e, etničkog čišćenja kako bi upravo i e, opravdale bombardiranje Srbije. U Hrvatskoj niti ne govorimo o financiranju koje vi prokazujete, mogu prokazati i način na koje su vaše zaklade financirane i otkud dolaze novci, uvijek postoji sektaran, e, sektaran i neuravnotežen način da se tumače stvari. Što se tiče sporazuma iz Minska, vi odbijate da pokažete kak, na koji način su ti sporazumi u potpunosti odbačeni od strane Kijeva. Govorite o ubojstvima, o ubojstvima Rusa, zaboravljate ubojstva Ukrajine, informiranje, uvijek zaboravljate, mikrofon je prekinut. Riječ ima gospodin Manekens. je priekšsēdētāji kungs, es tiešām centīšos ļoti ātri un īsi. Pirmām kārtām... Ja ću doista pokušati biti kratak. Dragi kolege, smatram da je stav Lize Jakonsari kao izvjestiteljica u Sjeni vrlo dobar. Mislim da ne bismo trebali dijeliti e, lekcije Rusiji. Znamo da zemlja nije idealna. Kad je riječ o e, vladavini prava, pravu i redu. Ako doista želimo biti mentori, znamo na koji će način to završiti. Nećemo vidjeti nikakve rezultate. Osim toga, tu su i pitanja koja se odnose na sigurnost. I moramo i dalje surađivati s Rusijom, na primjer e, nuklearno gorivo e, kojim opskrbljuje nekoliko europskih zemalja, poput na primjer Bugarsku ili neke druge zemlje koje imaju nuklearne elektrane. Još želim reći da je e, režim Putina i 140 milijuna ljudi koji žive u Rusiji oni na različite načine, načine osuđuju Putinov režim i bojim se da ćemo na ovaj način samo kazniti e, ruske građane. Thank you very much. Um, this Gospodin Pajent, hvala vam. Ovaj nacrt izvještaja je vrlo e, jasan, vrlo oštar i u ovom trenutku i potreban. Nadam se da će Europski parlament poslati e, jedinstvenu poruku Europskom vijeću kada će u lipnju čelnici Europske unije razmatrati e, buduće politike Europske unije prema Rusiji te razmatrati mogućnost produljenja restriktivnih mjera i sankcija a drugo, još važnija e, publika su europska društva. Jer ponekad nije jasno e, kojim putem Europska unija planira ići kad je riječ o Rusiji i dakle s obzirom na e, rusku agresiju na Ukrajinu. Nadam se da će za vrijeme pripreme prije konačnog glasanja u parlamentu da ćemo pronaći mjesta i za jednu ljudsku političku dimenziju otetih osoba poput uh, ukrajinske poli, e, pilotkinje Savčenko i e, još jednog Ukrajinca koji je još uvijek u zatvoru u Rusiji. Mislim da bismo i tu ljudsku dimenziju trebali uključiti i da bi ona trebala biti sadržana u ovoj rezoluciji. for you too? Micro for Mr. Va uh, Gala. The floor has now Mr. Landsbergis. Riječ ima gospodin Lansbergis. Hvala vam na raspravi, hvala vam na vašim mišljenjima. Čio sam doista neke interesantne ideje, htio bih nešto uh, reći o tome. Prije svega, lijepo je čuti kad netko kaže više za više, a manje za manje. No, mislim da se svi slažemo da kad god razgovaramo o Rusiji, situacija um, se dovede u fazu koju mi dajemo više za manje. I to je posebice sada slučaj, sada kada još uvijek nismo sigurni uh, poštuje li se sporazum iz Minska, situacija nam terenu, na terenu nam šalje drugačiju poruku. Um, kad god nemamo, kada god ne vodimo značajne rasprave o e, Krimu i o tome što će se dogoditi sa poluotokom, osim toga da to ne priznajemo, i kada god i kad god ne govorimo o pažljivim koracima koje bismo trebali poduzeti sa Rusijom, mislim da bismo tu politiku trebali nazvati više za manje. To znači da Europa e, daje više, a Rusija se nimalo ne trudi. Tako da kad govorim o poticajima, da, smatram da o tome možemo razgovarati, ali pritom moramo biti vrlo pažljivi kako ne bismo poslali vrlo čudnu poruku Rusiji i zemljama u regiji koje pomno prate što će se dogoditi. Jedna od glavnih ideja, i koja je spomenuta i u raspravi, je da e, Europa mora izaći iz ove rasprave kao snažnija, kao otpornija unija, otpornija prema svemu što nas čeka u budućnosti. I jedinstvo koje smo pokazali prilikom uh, usvajanja sankcija i različitih paketa pokazuje da možemo biti ujedinjeni. I mislim da je to put koji moramo ići i u budućnosti. I kad netko kaže, kad netko spomene lekcije, da ne bismo trebali e, dijeliti lekcije Rusima. Mislim da ovdje nije riječ o lekcijama, mislim da je ovdje riječ o pravilima. Pravilima koja moraju poštovati svi partneri s kojima Europska unija surađuje, bilo da je riječ u, o Rusiji, SAD-u ili nekoj drugoj zemlji. Riječ je o pravilima i vladavini prava. I nema ništa pogrešno reći da poštujemo pravila i da očekujemo od naših partnera isto. Tako da to nisu lekcije. A ako će netko naučiti nešto iz našeg stava, to bolje za njih. Ali mislim da stvarno ovdje nije riječ o lekcijama, već da je riječ o načelima. Nadam se da kompromisi koji su na stolu, za koje još nismo pronašli rješenje, da ćemo ga pronaći i da ćemo e, imati dobro pozitivno glasanje sljedeći tjedan u afetu i hvala vam još jednom na e, raspravi. I think so that we are way to find a Mislim e, da ćemo doći do kompromisa ako budemo svi pažljivo slušali i ja ću ohrabriti sve zastupnike da pokušamo doći do kompromisa zato što smatram da baš u ovoj temi je jako bitno da pošaljemo zajedničku poruku. Ako bude većina, ako većina ne bude velika, bojim se da naša poruka neće odigrati e, ulogu koju bi trebala odigrati. Glasat ćemo e, sljedeći ponedjeljak u 11 sati. Mislim da je to dosta vremena da se dođe do sporazuma. A sada prelazimo na izvješće Komisije o napretku Turske. Izvjestiteljica je gospođa Piri. Ona će nam nešto više reći o tome. Zbog programa, zbog današnjeg programa, e, kasnije imamo e, zajedničku raspravu s nacionalnim parlamentima i zbog toga vas molim da rasprava bude kratka i svako će dobiti jednu i pol minutu. Nadam se da se možete oko toga složiti i e, gospođa Piri, hvala. Prije nego što uđem u e, sadržaj izvještaja, najprije bih htjela zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni te tajništvu odbora za vanjske poslove. Iako je prošlo nekoliko vremena u prvom razmatranju izvješća o napretku Turske u siječnju, Mislim da je bilo važno pronaći zajednička stajališta o temi koja, o kojoj se često raspravlja u zemljama članicama i u nizozemskoj. I naravno poštujemo razlike koje postoje i u ovom parlamentu o pregovorima između Europske unije i Turske. Drago mi je da smo pronašli sporazum o um, oko 23 kompromisna amandmana nakon četiri sastanka izvjestitelja u Sjeni. Što se tiče sadržaja, e, uvrštena su dva elementa koja nisu bila u prvom nacrtu izvještaja niti u amandmanima. Prvi je e, dakle paket sigurnosti kojeg je nedavno usvojila Turska. Mi doista žalimo zbog toga što je taj paket e, zaobilazi pravosuđe i pretjeranje. I turski pravobranitelj je izrazio svoju zabrinutost oko toga. Isto vrijedi za civilno društvo i oporbu. Drugi novi element je najava jednog izvanrednog kongresa PKK-a da e, odloži oružje i e, promiče mirovne politike. Ovo je vrlo pozitivan korak naprijed u e, procesu kojeg je započela ova vlada i kako bi se napokon završio ovaj proces sa kurdskom zajednicom. O kompromisu 19. Dogovoreno je da se zadnji dio teksta stavi kao odvojni dio kompromisa. To je dio u kojem stoji da bi turski vanjski misli poslova trebao biti pozvan na vijeća za vanjske poslove kada god je to potrebno, te rečenica koja otvara poglavlje 31, dakle da se unutar vanjske obrambene politike treba voditi strukturirani dijalog oko te teme. Kompromis 20 e, koji govori o isključivom gospodarskom pojasu na Cipru, nakon dugačke rasprave od sati pol dogovoreno je sa izvjestiteljima u sjeni da se pošalje upitnik pravnoj službi e, komisije da se vidi koji dio odredbi e, su dio aki komunitera. Odgovori pravne službe nisu dali razloga da izmijenimo kompromis. No ja podržavam, to jest pozivam one članove koji još uvijek imaju pitanja, da pitanja postave. Kompromis 21 od Cipru e, na zahtjev Pučana imat ćemo glasanje po dijelovima kad je riječ o, dakle, tamo gdje se spominje federacija, to jest federacija s dvije zajednice i e, turski čelnik e, na Cipru je izrazio želju za rješavanje tog problema i nadamo se da će obje strane raditi na rješavanju toga. Mislim da bismo trebali ažurirati naš tekst. Zatim neki amandmani koji nisu dio kompromisa. Prošli mjesec smo usvojili u parlamentu rezoluciju o obilježavanju stote obljetnice armenijskog genocida. Kao izvjestiteljica za Tursku, ja ću naravno braniti stav parlamenta prema turskim e, partnerima. No voljela bih vas podsjetiti da razlog zbog kojeg smo odlučili imati odvojenu rezoluciju na tu temu je bio taj što je Europski parlament u prethodnih deset godina smatrao da se ta tema ne bi trebala povezivati sa pristupnim pregovorima. Stoga pozivam mm, partner, e, zastupnike koji su podnijeli amandmane na tu temu da e, ih povuku budući da je ta tema pokrivena drugom rezolucijom. Mi u parlamentu naglašavamo da poštovanje vladavine prava i temeljnih sloboda su ključni za pristupne pregovore svih zemalja kandidatkinja. Isto naravno vrijedi i za Tursku. U izvještaju upravo smo tu izrazili svoju zabrinutost oko tema koje se odnose na sigurnost, na slobodu medija, neovisnost pravosuđa i ako želimo ući u konstruktivni dijalog sa turskim vlastima, smatram da bi se moramo se držati naših prethodnih poziva i poziv komisije da se otvore poglavlja 23 i 24. Postoje brojni prijedlozi o tome kako poboljšati suradnju sa Turskom i drago mi je da čujem da će pregovori početi o unapređenju Carinske unije. To smo već izrazili u nacrtu izvještaja u siječnju. I još jednom, Želim zahvaliti Turskoj što nam neprestano pruža pomoć dva milijuna izbjeglica iz Iraka i Sirije i što im nudi besplatno obrazovanje, besplatnu zdravstvenu skrb i čak e, zakonit pristup na tržište rada. I nadam se da će Europska unija pružiti podršku e, turskoj vladi u definiranju dugoročnih programa za te izbjeglice. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, äh, Hvala lijepa. Želim zahvaliti izvjestiteljici Kati Pirjana, uvijek bila spremna za razgovor i mi smo vrlo dobro komunicirali i uvijek uspjeli naći kompromise također i sa drugim izvjestiteljima u sjeni, iako su to bili teški pregovori o mnogim pitanjima. Mi smo uspjeli naći mnogo dobrih kompromisa, neću ih sve nabrajati, zato je, e, nemamo dovoljno vremena. Važno mi je međutim spomenuti e, kompromis broj 20 e, da je pomoć povezana s napretkom u vezi sa temeljnim ljudskim pravima. Također Cipar koji je uvijek jedno teško pitanje. Drago mi je što smo uspjeli spomenuti e, Famagustu i e, protokol Angerer. Mislim da ne smijemo prestati e, spominjati te teme. Odvojeno glasanje u vezi sa komunalnom i zonskom federacijom, to je unešeno na moju želju, mislim da nije na Europskom parlamentu da propisuje Cipru kakvo rješenje će se e, naći. E, ono što bih ja još htjela e, da bude u ovom kompromisu u vezi sa Ciprom, e, u vezi sa nestalim osobama, nažalost nije bilo moguće, zato ćemo o tome glasati odvojeno po dijelovima i ja vas molim za podršku u vezi s tim. Dakle, za ponovno e, ujedinjavanje dva dijela e, Cipra. ja bih predložila da u kompromisu 20 e, prekrižimo treći redak. E, mislim da bismo tome trebali još razmisliti. Mislim da bi se time riješili mnogi problemi koje još imamo, uklonili. I na kraju još nešto u vezi sa genocidom e, Armenaca u u povodom stote godišnjice mislim da bismo u ovoj rezoluciji o Turskoj trebali e, upozoriti na rezoluciju o e, Armeniji kao što je Katipiri upravo rekla novo izabrani e, vođa Cipra E, mislim da to također treba spomenuti možda ne nužno u ovom izvješću. I još samo jedna stvar, u kompromisu 21 u vezi sa ciparskim pitanjem, ja bih tu vrlo rado još uključila u vezi sa mogućom trgovinom između e, južnog i sjevernog dijela Republike Cipar, da, e, da se tu uključi će riječi da je to prihvatljivo za sve, to je prekriženo, međutim mislim da bi bilo dobro vratiti to u tekst, mislim da bi to bilo prihvatljivo svima. Htio sam pitati predstavnika komisije koji je danas sa nama, da nam pojasni sve što se odnosi na konvenciju UN-a o pravu mora. Htio bih čuti jasan odgovor, da ili ne. Da li se komisija slaže o odluci svibnja Europskog suda stavak 82. Konvencija UN-a o pravu mora koju je potpisala i Evropska unija usvojena je sa odlukom 98 kroz 93 odredbe UNCLOS-a smatraju se bitnim dijelom pravnog okvira. Stoga moramo imati jasnu sliku oko cijele ove teme. Zato što mnogo je toga rečeno no, Europski parlament mora vrlo jasno znati kakve su odredbe UNCLOS-a i e, rezolucija koju ćemo usvojiti u, lipnju kad je riječ o predpristupnim pregovorima sa Turskom. Hvala. Kolega Jeffrey Norden koji je izvjestilju u Sjeni zamolio me da pročitam njegov e, komentar. Dakle, svi priznajemo da je pristup e, Turske jako kontroverzna tema, ne samo među klubovima zastupnika, već i u samim klubovima zastupnika i u nacionalnim delegacijama. Svi su priznali značaj Turske kao ključnog strateškog partnera i potrebu da Turska ostane i dalje privržena demokratskim reformama i da e, ostane unutar demokratske obitelji nacija. Postoji ogroman i utemeljena zabrinutost među našim sugrađanima glede pitanja migracija, osobito kada se radi o ljudima koji dolaze iz afričkih zemalja i zemalja koji nemaju e, nisu jako povezane sa našim e, zajedničkim vrijednostima i to je to izaziva određenu zabrinutost. Nerešeno pitanje je Cipar koji je i dalje prepreka Turskoj, no tu se može ostvariti određeni napredak. Oni koji zahtijevaju reforme smatraju da bi manje integrirana arhitektura Europske unije bila e, naklonjenija Turskoj, to su dakle komentari gospodina Ordena i ne predstavljaju moje mišljenje niti cjelokupnog ECR-a, ali govoreći konkretno o ciparskom pitanju, ja pozdravljam e, e, izbor novog lidera Kinčija Naravno moramo biti u skladu sa ovim e, imajući na umu ponovno otvaranje zračne veze sa turskim e, e, okupiranim sjevernim dijelom. Dakle, ovo je E, ovo se slaže s mjerama koje doista podupirem i može promijeniti situaciju stvari u e, pregovorima koje vodi UN e, glede ujedinjenja Cipra. No u svakom slučaju po Turska prva mora poštovati isključivu gospodarsku zonu pod unklusom dakle konferenciji un o pravima mora. Što se tiče gencida nad Armencima, do kojeg mi jako stalo, moram osobno reći da žalim zbog onoga što su dužnostnici turske vlade rekli protiv pape, kada je priznao eh, genocid nad Armencima i protiv rezolucije parlamenta koja je, kojom je komemoriran eh, na stota obljetnica genocida nad Armencima. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Trebamo još jednom razjasniti kontekst eh, svega ovoga. 2015. Mm, je godina već deset godina se vode pregovori, ali to još nije razlog za slavljenje, jer u tom vremenu su se, se odnosi između Europske unije i Turske nisu stalno poboljšavali kako se očekivalo, već su se pogoršavali i stoga je vrlo dobro da u kompromisu broj 1 da smo tu napisali i to svi zajedno da je sada vrijeme da donesemo novu ocjenu kako treba oblikovati ovaj postupak kako bi se odnosi opet poboljšali. Sada imamo novi parlament imamo novu situaciju i novu političku situaciju i Jean-Claude Juncker i Martin Schulz e, su rekli u predizbornoj kampanji da u sljedećih pet godina neće doći do proširenja. Pa stoga možemo sada mirno analizirati situaciju. Imamo novog e, novu izvjestiteljicu koju želim ponovno čestitati e, na duhu suradnje koju je pokazala. 7. E, e, srpnja ćemo dobiti novog turskog partnera, novi parlament. Možda ćemo dobiti i novu stranku na vlasti. Odlučujuće će biti da svi zajedno tražimo puteve poboljšanja odnosa. E, Carinsku uniju treba e, poboljšati. E, želimo u, bolju suradnju u vanjskoj politici, to su predložili liberali. Želimo olakšanje viznog režima. Trebamo raditi na jednoj postepanom, na postepanom članstvu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 E, na, e, zahvaljujem na načinu e, koji su se vodili razgovori. Mislim da parlament treba podupirati nove napore oko Cipra. Mm, to se mora raditi na praktičan način kako bi naš odbor mogao to poduprijeti moramo e, e, e, izbrisati onaj dio teksta da svi moraju dati doprinos nakon izjave Erdogana koje je rekao da on ima kontrolu. Moramo voditi prekore sa turskim predstavnicama. Uvijek se kaže kaže oni se moraju međusobno e, sporazumjeti e, grčki e, i turski ciprani i turska moramo imati postupak za jedno rješenje u kojem će svi sudjelovati a onda se može reći da Turska igra važnu ulogu. Svake godine turska vlada e, daje jednu milijardu dolara ili e, eura e, tursko-ciparskoj zajednici. Svi dionici morati pregovore jer ako se to ne dogodi to će potkopati pragmatičnu volju. Unklos ispravno su rekli kolege, E, to neću ponavljati. E, htio bih samo reći da, da ono što nam je poslano e, koje nije došlo od Jurija da UNCLOS ne spada u AKI. Države članice nešto odstupaju Evropskoj uniji tu se radi recimo o ribarstvenoj politici i drugim područjima. E, zatim e, trgovina sa e, ciparskim grcima. Tu imamo jedno rješenje koje su svi prihvatili. Imamo rješenje koje, koje je na kraju nametnuto to nije rješenje koje će svi prihvatiti. Onda govorimo i o naseljima. E, tekstovi koje smo imali posljednjih nekoliko godina, to je vrlo važan dio ciparskog problema. Došao sam do kraja, hvala lijepa. Tack herr ordförande. Jag vill också tacka föredraganden för ett väldigt Želim zahvaliti izvjestiteljici jer je njen rad bio osobito konstruktivan i bila je jako strpljiva i tolerantna sprem svih zahtjeva izvjestelja Sjeni i sprem svih prijedloga. Izvjestiteljica je to dobro rekla, ono što je važno jeste, jest raditi priznajući i imajući na umu sve ono što čini Turska kako bi primjela izbjeglice. Treba se usvrnuti isto tako i na slobodu tiska, stanje ljudskih prava u Turskoj, da, situacija nije najbolja na svijetu. Zatim pomoć, e, asistencija koja je poslana u Kobane e, ne stiže na odredište, a to, su, to je pomoć koju posla brojne zemlje. Zatim, to je nešto što se ne tiče nužno integracije Turske u Europsku uniju. U biti, e, uzak Turske uopće nije ni spominjan u kompromisu. Tako da se to ne radi o tome da se šalje dvoznačna poruka turskom stanovništvu. Naime, iako vlada puno toga radi puno toga što se nama ne sviđa nužno, Turska kao zemlja i dalje želi ući u Europsku uniju. Dakle, to nam predstavlja, evo, imamo novog predsjednika Cipra i to je sjajna prilika za obnovu dijaloga. Predsjedništvo odbora AFE bi moglo pokrenuti tu inicijativu. Zatim koristimo priliku da spominjem određen broj mandmana 309. i 345. Prva stvar, došlo je do buma u građanskom sektoru na uštrb zaštite okoliša i to je pravi izazov budućnosti Dakle, treba imati na umu pitanje je okoliša. Nadam se da ćete to moći podržati. Zatim, amandman 345. kakvoća zraka. Tu moramo vidjeti koji će to utjecaj imati na zdravlje, zdravstvo u Turskoj. Mislim da bi to trebao podržati parlament. Zatim, imamo usmjene amandman koji se tiče... Evo sam da ga nađem. Ne znam točno na koji članak se tiče, ali tiče se trgovinskih odnosa s Ciprom, e, paralelno s in parallel. Dakle, to se ne smatra nečim simultanim. U biti to je uvjet. Ja bih htjela da se iz teksta izbaci in parallel. To je eto, bio predmet mog javljanja, odnosno mog usmenog amandmana. Hvala. Da, tu je izvjestiteljica obavila vrlo dobro, obavila posao isto tako i izvjestitelji u sjeni. Tri primjedbe. E, kompromis 20, UNCLOS. Mislim da svi oni koji smatraju da međunarodni sporazum e, ne može biti prihvaćen a la carte, e, već u cijelosti. E, to su e, rekle i sve države članice Europske unije od e, nacionalnih parlamenta isto tako i, to je postao aki. Sve su to države članice ratificirale, Turska nije. Odgovor ne, dolazi od Jurija, radi se o tome e, ko je odgovoran za odnose između Europske unije i Turske. E, e, odgovor Europskog parlamenta imali smo i jednu rezoluciju u Strasburu. Tu je rečeno da je UNCLOS nedjeljiv dio pravne stečevine. Isto tako Europski sud je, je je eh, riješio tako da je mišljeno da je ta tema riješena. Eh, svugdje se kaže ono što je i rekla izvjestiteljica gospođa Somer. Eh, slažem se s njenim stajalištem. Ja bih također e, e, htjela nešto čuti od predstavnika komisije. E, kako, da li je unklos dio pravne stečevine? Kompromis 19, poglavlje 31, tu se radi o obrambenoj politici. Tu još uvijek imamo kazus Belli Mm, objava rata mm, susjednoj državi Grčkoj. E, Amandman 21. E, tu se kaže acceptable to all, prihvatljivo za sve. To ne može biti. To se mora prihvatiti, ali ne samo prihvatiti. Hvala. Kolega Mavridis, izvolite. Hvala predsjedavajući. Najprije želim eh, čestitati kolegici izvjesteljici Katipiri, što je bila spremna na razgovor i što je radila na usvajanju kompromisa koji su doista poboljšali ovaj tekst, eh, tako da ga velika većina nas smatra da ide u pravom smjeru. Ima jedan razlog zašto sam odlučio govoriti na engleskom, jer sam malo prislušao prijevod i činilo mi se da nije bilo dovoljno precizno glede sudske odluke koja se tiče unkusa dakle konferencije vojna u pravu mora. Zato bih rađe pročitao ovaj tekst na engleskom gdje se radi o presudi, odluci suda glavnog vijeća iz godine 2006. Tu se radi o predmetu C 459 kosa crta 03 stavak 82. Tu stoji sljedeće. Konvenciju su potpisala, je potpisala zajednica koju je naknadno potvrdila odluka 98 kosa crta 82. Prema tome, prema eh, sudskoj praksi sada ov predstavlja eh, sastavni dio novog pravnog poredka. Tako da se pitam kako uopće može biti bilo kakve sumnje o tome da li e, UNCLOS spada pod pravnu stečevinu Europske unije. Sada bih prešao na drugu temu. Nedavno sam sam e, u zajedničkom parlamentarnom odboru i očito smo u Tursku i tamo smo se susreli s predstavnicima e, turske oporbe za koje smatram da su proeuropski orijentirani. Te proeuropske stranke iz Turske su nas tražili od nas da vršimo pritisak na Erdogan i rekli su da se otvaranje novih poglavlja u Turskoj doživljava kao nagrada Erdoganove politike, a ne kao poticaj kako bismo mi to htjeli e, da bude. Što se tiče ovih stvari i pitanja koje su već spomenuta s njim slažem, imam još nekoliko komentara. Ne smijemo zaboraviti ulogu Turske glede ISIS-a. Svi znamo da je e, Turska barem prvobitno sudjelovala u tome, tako da mislim da moramo biti jako kritični prema tome. I konačno želio bih reći da što se tiče zakona unutarnjoj sigurnosti i kao što je to izvjestiteljica rekla, e, zanemarivanje pravosuđa ne može biti nagrađeno. Mm, gospodin Džambaski ima reći. Hvala, predsjedniče. Dragi kolege, vladanje vladajuće strane u Turskoj može biti opisano kao doista alarmantno. Ja se slažem sa podrškom i pridružujem se čestitkama upućenim izvjestiteljici te izvjestiteljima u sjeni no, osjećam obvezu da spomenem nekoliko tema koje me brinu. Kao prvo imamo zakonodavne amandmane koji se tiču slobode govora, slobode udruživanja, slobode e, tiskanih medija, te slobode e, protestiranja. Zatim, e, financiranje i obučavanje boraca iz slovenskih država na turskom teritoriju Zatim teritorijalna e, ni nesporazum. Konačno imamo neke visoke dužnostnike koji su imali problema govoriti slobodno o do nad e, e, Armencima, tu je isto tako i tema koja se tiče pape i jedna izjava koja, je, koja se čula u e, bugarskom parlamentu gdje se osuđuje genocid nad Armencima. Sve ovo pokazuje na to da Turska nije spremna da se vlada po pravilima i to treba biti ilustrirano u ovom izvješću. Thank you, President. Uh, Hvala predsjedniče. Mislim da nije bilo jednostavno izvjestiteljici Kati Piri, koja je prvi put izvjestiteljica, no u svakom slučaju vidim da je ovaj, e, ovo izvješće dobro napravljeno. Imamo veliki broj e, amandmana i tu dolazimo do sitnica, ali mislim da je važno da se opći dojam e, vidi i tu su neke ključne stvari koje izražavaju naše amandmani. Kao prvo, gospodarski razvoj u Turskoj uopće ne prati e, poboljšanje blagostanja, prava i dobrobiti turskog stanovništva. Vidimo e, slobodu medija, slobodu izražavanja, sloboda e, neovisnost pravosuđa, suđenja koja nisu poštena i tako dalje i tako dalje. Ovaj popis bi mogao biti već dugo, ovo sve stvari koje e, kaskaju. E, istovremeno moramo priznati da postoje jasni interesi za potrebom očuvanja odnosa između EU i Turske, bilo da se radi o trgovini i o sigurnosti ili o pitanju brojnih izbjeglica koji dolaze e, iz Bliskog istoka i žarista kriza. No moramo imati na umu vjerodostojnost i snagu partnerstva između Europske unije i Turske i znati da će to ovisiti o e, unutarnjim reformama, a to je nešto što uvijek moramo imati na umu kada promatramo i analiziramo stanje napretka Turske. Hvala. Ich möchte da anknüpfen, wo ja bih e, e, se nadovezala na grafa Lambsdorfa. Važno je da ovaj proces koji E, vodi Evropska unija i, Turska e, i koja nas je dovela u ovu situaciju da ga kritički ocijenimo jer negativni politički događaj u Turskoj e, gdje se odmiče od prijašnjeg konsensusa i evropske orijentacije Turske. To treba odgovoriti na dvije strane E, proces pristupanja nije nikada dobio podršku e, svih e, država članica. Stoga treba gledati i odgovornost Evropske unije za ono što se događa u Turskoj danas. Ali kad to kažemo, moramo se suočiti sa stvarnošću u Turskoj. A to je stvarnost za one koji žele demokraciju, ta je stvarnost negativna. To nisu samo novinari i kritičari e, vlade već i suci e, koji u pravnim postupcima koji su donijeli odluku za oslobađanje e, novinara njih se optužuje i oni su sada mnogi od njih u zatvoru stoga a ako želimo nešto postići s ovim izvješćem, e, moramo se suočiti sa stvarnom situacijom u Turskoj. Mm, e, ne smijemo se e, orijentirati prema, samo prema našim željama, ali smijemo, mislim da to smo dužni turskoj oporbi, mm, ne smijemo e, previdjeti e, sve greške koje počinjava vlada i predsjednik Erdogan. E, Hvala lijepa predsjedniče. Gospođa Piri se zaista jako potrudila na ovom izvješću. Ja bih htjela ukazati na sljedeće nemamo turskog dijela Cipra, već e, imamo e, e, okupiran dio Cipra. Imamo i predstavnika okupiranih područja. A što se tiče turskog ustava, u izvješću se kaže da on mora biti sukladan temeljnim vrijednostima. Tu se radi o ljudskim pravima, po prvi puta u povijesti Europskog parlamenta pokazujemo kako to treba riješiti i e, predlažu se konkretna rješenja. Međutim, to nije sukladno pravnoj stečevini. Ne smijemo, e, to je rješenje e, koje može propasti, koje se može odbiti, rješenje koje ne smijemo nametnuti Trebamo e, protokol iz Ankare, e, e, ne smijemo dovesti u pitanje amandmani koji su ovdje razmatreni u kompromisem gospođe Piri. Načelo je sljedeće. ako tražimo rješenje za Cipar, onda to treba biti na osnovi načela Europske unije i ljudskih prava. E, to e, treba, o tome treba glasati odvojeno. Ciparsko pitanje mora ostati otvoreno. Imamo jedan izvještaj, to je po prvi puta da e, predlažemo jedno rješenje, UNCLOS. Tu, koja je uloga Turske? To smo čuli od kolega Akinđi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 Hvala lijepa i ja želim nešto reći. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici e, i trudu koji je uložila kako bi e, postigla kompromisove s ovom teškom temom. Turska je spremna na dijalog u redu, ali koliko taj dijalog može uspjeti E, ako predstavnici Turske umjesto da pokušavaju primijeniti e, kopenhaške e, kriterije, oni samo prigovaraju u Europskoj uniji. Kakav je onda tu moguće rezultat postići? Imamo situaciju gdje Turska prijeti Grčkoj i čak je zapravo objavljuje rat E, Turska ne priznaje jednu zemlju članicu Europske unije, odnosno e, okupirala je dio teritorija jedne zemlje članice. Kako je onda moguće da mi e, hvalimo Tursku što je primila izbjeglice iz Sirije, ali s druge strane Turska ilegalno šalje izbjeglice u Grčku, odnosno Europsku uniju. E, mi ćemo riješiti ciparsko pitanje samo ako e, priznamo kao problem činjenicu da je jedna država okupirala dio jedne države članice Europske unije samo nakon što to priznamo ćemo uspjeti naći to rješenje rješenje za to za taj problem. Dakle, moramo e, paralelno e, uspostavljati trgovinske odnose jer se sada e, zapravo priznaje, odnosno prihvaća jedna situacija nastala okupacijom od strane Turske. Hvala lijepa. Riječ sada ima predstavnik komisije. Hvala lijepa. Želim e, samo reći da mi cijenimo ovo izvješće e, koje, u kojem je riječ o ključnim pitanjima e, odnosa između Europske unije i Turske što se tiče ovih konkretnih pitanja koja su e, spomenuta, na primjer unklos želim samo podvući ono što smo već rekli. Naravno, e, to su potpisala Evropska unija i zemlje članice, ali to pokriva, dakle odredbe pokrivaju područja koja su neka u e, isključivoj nadležnosti Europske unije, neka e, u e, nadležnosti i Europske unije i drugih i, i zemalja članica, tako da je tu korektna primjena akija ako je nekome potrebna su potrebna razjašnjenja e, bilateralne prirode, ja ću, e, ja sam spreman dati ta razjašnjenja. Sljedeći govornik, hvala lijepa gospođa Piri. Želim samo vrlo kratko odgovoriti na neka otvorena pitanja. Što se tiče kompromisa 21 o Cipru, zahtjev gospođe Zoma da se ponovo E, provjeri ono što je dogovoreno u posljednjoj rečenici, osim činjenice da su e, ti pregovori trajali sat i pol vremena samo o ovom pasupu, e, također valja reći da je izmjena te rečenice učinjena na zahtjev gospođe Somer i ako oni sada traže da se vratimo na prvotni tekst, ja se slažem s tim, ali vi, smo, vi ste tražili da promijenimo ovu posljednju rečenicu. Potom, e, što se tiče nestalih osoba, e, time ćemo se pozabaviti pomoću amandmana. Primila sam na znanje e, ono što su iznijeli zeleni i izvjestitelji u sjeni ECR-a eh, e kojim je napisao pismo i traži glasanje po dijelovima. Jedina opasnost koja tu postoji je ako počnemo ponovo pregovarati o ovom kompromisu, onda se vraćamo na početak eh, i želim tu upozoriti na to. Što se tiče UNCLOS-a, meni je drago što je komisija vrlo jasno rekla, nije mogla jasnije, da je način kako smo to sada napisali, način koji komisija smatra e, pravno jedinim korektnim načinom i zato smo to i zatražili mišljenje pravne službe komisije u vezi s tim. Ja shvaćam da je to jedno problematično pitanje e, i kao što je gospođa Zomer predložila e, ja mislim da je moguće izbrisati cijelu treću rečenicu, samo dakle pozvati Tursku da ratificira UNCLOS i gdje mi se e, dakle to izostavljamo iz teksta ovu treću rečenicu. Mislim da je to moguće. Mislim da je činjenica da mi pregovaramo o članstvu Turske, ali pritom je krajnji rezultat još uvijek otvoren, dakle nema garancije da će Turska jednoga dana biti članica i tu se svi slažemo oko toga. Slažem se sa gospodinom Landsbergisom da smo uspjeli postići važan sporazum u kompromisu 1 gdje smo rekli da E, pregovori kako su se do sada odvijali su bili vrlo frustrirajući proces ne samo za nas s ove strane nego i za Tursku e, jer način e, kako pregovaramo je naravno takav. Gospođo Harms, ja se slažem potpuno sa vama. Dakle, temeljne ljudske vrijednosti i reforme unutar Turske su naravno e, u središtu pažnje u našem procesu pregovaranja i mora to tako i ostati. Postoji jedno slaganje među svim klubovima zastupnika da se e, mora inzistirati na poštivanju tih temeljnih e, ljudskih prava i vrijednosti u Turskoj. E, bilo je nekih zahtjeva o pojedinim amandmanima, o tome ćemo govoriti kad budemo razgovarali sa izvjestiteljima Sjeni o popisu za glasanje. Hvala lijepa. E, vidim dakle da postoji jedno svjetlo na kraju tunela i da možemo dobiti podršku većine u parlamentu. Svi znamo gdje e, su problematična pitanja u vezi sa odnosima s Turskom, ali svi također znamo, bez obzira kako mislimo o eventualnom članstvu Turske u EU, da Turska nije neprijatelj, da je Turska e, naš partner e, i da e, mi imamo snažne interese u vezi sa Turskom, što naravno ne smijemo zanemariti u ovom izvješću. E, glasanje e, će se održati u ponedjeljak 11. svibnja. Da li imate još nešto važno za reći? E, da, nešto u vezi sa postupkom, samo kratko, dakle u vezi sa poslovnikom, ako dopuštate. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Kao predsjedavajući e, odbora za odnose između Europske unije i Turske želim reći da e, smo iskoristili sve mogućnosti koje Europski parlament ima i e, ja mislim da se greška ne može riješiti na način da se počini nova greška. Dakle, unklos, eh, sporazum unklos ne može biti prihvaćen od strane komisije a la carte. Hvala lijepa. Ja sam siguran da će izvjestiteljica dati jedan prijedlog o kojem ćemo onda glasati u sljedećeg ponedjeljka imamo sada jedan problem, a to je da su ovdje već naši kolege i kolegice iz nacionalnih parlamenta i povjerenik Han, tako da E, predlažem da postupimo na sljedeći način, da gospodin Han da jedno uvodno izlaganje, potom će govoriti kolega Kukan kao naš izvjestitelj za politiku susjedstva, a potom e, e, će gospodin Pejon iznijeti ukratko svoja stajališta jer je to također sastavni dio toga. Dakle, i on će dobiti mogućnost uključiti se u ovu raspravu. Ako se slažete s time, onda ćemo tako učiniti i zato najprije želim srdačno pozdraviti naše kolege i kolegice iz nacionalnih parlamenta. Ova današnja rasprava da će novi doprinos našoj politici susjedstva E, i pripremama za sastanak na vrhu u lipnju. Imamo e, e, pred, imamo namjeru razgovarati o vrlo zanimljivim temama i nadamo se da ćemo naći zajednička stajališta. Hvala vam lijepa što ste doputovali u Brisel, a sada bih odmah dao riječ gospodinu povjereniku Hanu. kako bi nas izvijestio o situaciji. E, hvala lijepa predsjedniče. Srdačno pozdravljam e, zastupnike nacionalnih parlamenta. Vrlo mi je draga što imamo mogućnost da razmijenimo mišljenjama s vama e, uoči pregleda europske susjedske politike E, pridajem veliku važnost strukturiranom dijalogu e, i e, u radnom dokumentu gospodina Kukana, a i vaša rasprava će nam pomoći da vidimo možemo li efikasnije podupirati razvoj stabilnosti i sigurnosti s našim partnerima. Vidjet ćete da je e, četvrti ožujka komunikacija e, to sam rekao i 25. ožujka. Ja ću ponoviti četiri točke vrlo brzo. E, predstavnicima nacionalnih parlamenta. Što, uprvo, što možemo napraviti da povećamo opsek diferencijacije rada s partnerima. Moramo učiniti više da spoznamo da su naši partneri različiti. E, ne samo razlika između e, istoka i juga, već i razlike unutar tih područja. Ukrajina, e, Gruzija i Moldova žele užu suradnju s nama i moramo razmisliti koje daljnje korake možemo poduzeti. Na jugu Demokratska tranzicija je napredovala u Tunisu, na primjer. E, to sam vidio prošlog tjedna e, u posjeti toj zemlji. E, politički i ekonomski odnosi su pojačani i s Marokom, ali neki drugi partneri na istoku i jugu ne, ne žele uže odnose s nama na način e, e, politike susjedstva. E, u nekim slučajevima smo pod pritiskom naših susjeda koji žele da napravimo druge strateške izbore. Moramo razmisliti o tome kako graditi partnerstvo u tim uvjetima moramo e, točno ocijeniti e, interese Europske unije. Moramo odraziti potrebe svake e, zemlje, prioritete i želje u odnosima sa Europskom unijom. Moramo poticati univerzalne vrijednosti. Moramo također znati kako postupati sa susjedima naših susjeda Prvi koraci u toj pravcu su već poduzeti. Mm, na primjer, e, rješavanje posljedica e, sirijske krize. Drugo je vlasništvo. Mm, ne smijemo nametati nešto e, našim partnerima. Naši partneri to moraju sami odabrati. Moramo stvoriti partnerstvo jednakih Zatim e, fokus. E, e, želim se odmaknuti od sadašnjeg modela gdje pokrivamo niz sektora sa svakim partnerom. Za one koji to trebaju i mogu, moramo ići dalje sa sporazumima o pridruživanju, ali oni koji to ne žele, onda ćemo suziti fokus i gledati koji su stvarni interesi i suradnju izgraditi na solidnim temeljima. E, govorim o ekonomskom razvoju, energetici, povezanosti energetike, mobilnost, migracija, sigurnost, e, upravljanje i e, mladi ljudi. sigurnost. imamo instrumente zajednice. To nam daje mogućnost da uključimo sve naše instrumente kako bismo postigli koherentni pristup svim izazovima u regiji. Ta veća koherentnost u korištenju instrumenta nam mora također pomoći da riješimo neke izazove koje možemo rješavati samo uz pomoć naših partnera. E, e, radikalizam koji hrane e, terorizam koji je prijetnja našim građanima. Drugo, lanac siromaštva, sukoba, kriminaliteta i loših vlada koji vodi do smrti i migracije u kojoj ljudi gube živote. Moramo biti fleksibilni moramo se prilagođavati e, uvjetima koji se mijenjaju moramo se ravnati prema našim financijskim instrumentima e, e, postupak konzultacije tu napredujemo imali smo vrlo dobar sastanak ministara u barceloni u travnju taj je sastanak bio odličan zbog nekoliko razloga u prvom redu to je bio prvi sastanak sa ovom skupinom od 2008. E, 30 e, e, ministara vanjskih poslova su pokazali koliko su angažirani i koliko žele iskoristiti ovu priliku da korisnije se služe europskom politikom susjedstva. Otvoreno smo razmijenili mišljenja i potvrdili jedinstven e, e, podršku našim partnerima za užu suradnju. Čak ako e, razni partneri nemaju ista očekivanja. Poruka iz Barcelone je to da naši partneri žele e, suradnju na jednakoj osnovi i poboljšanje odnosa. Što se tiče susjeda na istoku, imali smo dobru, dobru razmjenu mišljenja 20. travnja koja je bila posvećena pripremi za sastanak u Rigi 21. E, i 22. svibnja E, to će biti vrlo dobra prilika da pregledamo našu politiku susjedstva. E, partneri žele nove putove kako bi ostvarili razne ambicije. E, paket o provedbi politike susjedstva koja je objavljena 25. ožujka E, tu imamo dva regionalna izvještaja, e, jug i e, istok. Tu imamo izvještaje o demokratskoj tranziciji, temeljnim slobodama, ekonomskom razvoju, suradnji na područjima migracija, mobilnost, pravosuđe, sigurnost, energetika i promet. 2014. je bila godina kriza i izazova. Oružani sukob u Ukrajini, e, užasi e, ubijanja na Bliskom istoku, e, Sjeverna Afrika, sukob u Palestini kršenje ljudskih prava. Cilj politike susjedstva je ekonomska integracija tu e, su nas prestigli e, događaj i potreba e, brze akcije u smislu humanitarne pomoći. Naš paket je ima miješanu sliku. Ukrajina, Moldova su potpisali sporazume o pridruživanju. demokratska tranzicija se kreće prema naprijed E, e, sastanak na vrhu između Ukrajine i Europske unije i e, postupak pomoći. Ukrajina je također napredovala u, ovoj vrlo izazovnoj situaciji, naročito na području zakonodavstva i deregulacije. Mi podržavamo ključne reforme koje su ciljanije i koordinaranije. Podrška za Armeniju E, e, ona se pridružila Euroazijskoj uniji. Imamo i e, dobrog partnera u Azerbajdžanu. Na jugu demokratska tranzicija ide dalje u Tunisu i politički ekonomski odnosi s Marokom su ojačani politička i e, vojna situacija u Libiji e, sa e, ratom koji se tamo vodi to također dovodi do nezakonite migracije. Egipat je važan igrač u regiji. Demokratski proces tranzicije nije međutim mnogo napredovao. Mirovni Proces na Bliskom istoku se zaustavio zbog neprijateljstava u Gazi. E, Jordan i Libanon su se dobro uhvatili u koštac sa tokovima migranata iz Sirije i Iraka. E, suzbijamo terorizam, neki na, naši partneri e, su e, smanjili ljudska prava u nekim slučajevima. Jordan i Egipt su uveli moratorij na smrtnu e, kaznu i e, smaknuli neke ljude. Moramo imati uravnotežen pristup vrijednostima, moramo i osigurati da strateški dijalog teče dalje. I napokon nešto o budućnosti politike susjedstva. Moramo odaslati naše poruke, one moraju biti saslušane. Želimo konkretne e, odluke koje će dati e, rezultate e, srednje i dugoročno, koje javnost shvaća. to se tiče i nacionalnih parlamentata. Oni moraju biti vidljivi na terenu u svojim zemljama kako bi E, dobili e, povratnu informaciju o tome što se događa na terenu. Hvala vam na pažnji i bit će mi vrlo drago da odgovorim na vaša pitanja. Veselim se razmeni mišljenja. Gospodin Kukan ima riječ. Hvala lijepa. Želim najprije izraziti srdačnu dobrodošlicu predstavnicima nacionalnih parlamenta i pozdravljam ovu e, priliku da s njima i povjerenikom Hanom e, raspravljamo o pitanjima europske politike susjedstva. Mislim da je ovo vrlo dobar format za takav razgovor. Problemi sa mikrofonom. Moj mikrofon je uključen, ne znam u čemu je problem. Mogu li nastaviti? Dakle, mislim da je ovo vrlo dobar format za e, razgovor o reviziji naše politike susjedstva jer mislim da su predstavnici nacionalnih parlamenta E, koji se ponekad bave konkretnim pitanjima e, politike susjedstva i zato je dobro saslušati ih i razmisliti o, onim, e, o njihovim stajalištima. Um, uvodno izlaganje povjerenika Hana bilo je doista sveobuhvatno i dotakao, on se dotakao svih bitnih pitanja i tema. E, međutim, dopustite mi da ja isto kažem nekoliko kratkih napomena E, o stvarima koje čine okosnicu mog izvješća. Kao što znate, to je izvješće na vlastitu inicijativu Europskog parlamenta i tom inicijativom Europski parlament želi dati svoj doprinos e, reviziji e, naše politike susjedstva. Uzimajući u obzir situaciju u oba dijela E, i na istoku i na jugu u oba dijela e, susredstva Europske unije jasno je da moramo razmisliti o našoj politici. Doista je krajnji čas. E, većina zemalja u našem susjedstvu su u stanju promjena, to je direktno u suprotnosti sa onim što su bili naši ciljevi na početku naše politike susjedstva 2004. Naš osnovni interes je međutim ostao isti, a to je sigurnost, prosperitet i demokracija u našem susjedstvu. Međutim, europska politika susjedstva je podriva na s jedne strane ekonomskom krizom, s druge strane ruskom politikom i našim sporim reakcijama na razvoj događaja na istoku. Jedna od glavnih ideja ovog izvješća je povratak e, osnovama, to znači povratak našim prvotnim ciljevima kako bismo stvorili sigurno i prosperitetno susjedstvo. To dakle ostaju i dalje naši ciljevi. Kako ćemo ih postići? Kao prvo, naša politika susjedstva treba biti sagrađena e, na svojim načelima. Moramo uzeti u obzir razlike između naših partnera, razlike i e, ta diferencijacija je tu vrlo važna riječ u ovom izvješću. E, unutar našeg susjedstva suočeni smo sa različitim susjedstvima, ne samo što se tiče zemljopisa, zemljopisnih razlika, nego i što se tiče e, sposobnosti da se uđe u odnose sa Europskom unijom. Naši partneri zato moraju biti sagledani u okviru tih različitih konteksta e, demokracija i vladavina prava mora biti u središtu naše politike susjedstva u vezi s tim mi imamo značajan e, know-how, dakle dosta znanja, ali ponekad je tu potrebna i financijska pomoć. Važna su naravno sigurnosna pitanja, sigurnost i stabilnost su također temelj naše politike susjedstva, ali ako pogledamo stvarnu situaciju sada, od 16 zemalja koje su u našem susjedstvu, 11 je direktno pogođeno različitim konfliktima. To znači da, Evropska, da je Evropska unija suočena sa različitim sigurnosnim izazovima i na jugu i na istoku. Moramo sagraditi snaga, snažna partnerstva na temelju bliske suradnje i na temelju ugovornih odnosa moramo pogledati što je tu i što možemo ponuditi našim partnerima, a što partneri mogu ponuditi nama. Na suradnju bismo trebali gledati ne samo unutar e, regija, nego i moramo sagledati i E, susjede naših susjeda, to znači jačati odnose sa e, našim međunarodnim partnerima i međunarodnim organizacijama. Europska unija mora povratiti e, poziciju vodeću poziciju i na kraju, iako ne najmanje važno, moramo ojačati svoju vidljivost, dakle vidljivost Europske unije u našem susjedstvu i, u, i zato naša politika susjedstva mora biti e, priznata kao pokretačka snaga e, i, i kao motor naših odnosa sa našim susjedima. Dakle, naša, naše politike moraju biti e, jače politički motivirane, a trenutno nam nedostaje političko vodstvo. U tom smislu ja sam u ovo izvješće uključio i poziv da se e, odašalj, pošalju naši specijalni zaslanici e, i na istok i na jug što će doprinijeti boljim odnosima između Europske unije i naših susjeda i e, pomoći Europskoj uniji da bolje poveže, e, međusobno poveže e, naše e, tehničke i političke rasprave o našem susjedstvu. Entuzijazam u vezi sa ovim je mlak, ali ja nastavljam sa konsultacijama i razgovorima sa svim dionicima. To su trenutno neke od glavnih ideja koje sam uključio u nacrt izvješća. Ja ću sa velikim zanimanjem saslušati doprinose e, današnjoj raspravi svih naših gostiju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. We start now Mr. Potapkins. Počinjemo sa gospodinom Potapkinsom. On dolazi iz predsjedništva parlamenta iz Latvije. Hello. So, uh, I wanted to give just a... Hvala vam. Ja sam samo htio iznijeti nekoliko komentara na uh, situaciju u našem susjedstvu i recimo nekoliko riječi o Armeniji sa tom državom imamo jako dobre kontakte i redovite razgovore o situaciji u istočnom, u istočnom partnerstvu. Bojim se da ćemo napraviti pogrešku ako odlučimo smanjiti naše napore s obzirom e, na e, želju Armenije da se pridruži Carinskoj uniji s Rusijom. Imamo jasne signale s njihove strane da žele razvijati odnose sa Europom, da žele podijeliti naše iskustva i da ne žele zatvoriti vrata naš budućim pregovorima s Europskom unijom. Isto tako očekuju e, opći sporazum između Europske unije i Armenije da se potpiše na samitu istočnog partnerstva u Rigu. Zatim jedna općenita primjedba o politici susjedstva. Smatram da je Europa slijedila krivi pristup time što pokušala pregovarati samo sa političkim elitama susjeda. Vidjeli smo tu pogrešku kada smo pokušali e, raditi sa Janukovićem u Ukrajini. i mislim da bismo trebali više razmisliti o kontaktima dakle, na razini ljudi. Zato što e, građani ne shvaćaju kakve koristi njima donosi e, sporazum o pridruživanju ili čitav niz drugih dokumenata koje potpisuju e, ukrajinska vlada i Europa. Zatim režim o ukidanju viza, to je bila recimo jedna jasna poruka. Jasno su čuli koje će koristi dobiti. Nažalost, znamo da ne mogu očekivati potpisivanje e, paketa za liberalizaciju viznog režima na samitu u Rigi ove godine. Zatim, moramo biti aktivniji kad je riječ o građanima i pokazati im da naše riječi nisu samo prazne riječi i da možemo im pomoći izgraditi europski život u njihovim zemljama. I ja se nadam da će se politika susjedstva e, prilagoditi ovome. Toliko od mene, hvala vam. Hvala, sada gospodin Preda. hvala predsjedniče. Najprije želim reći da sam jako zadovoljan i sretan što danas mogu sudjelovati u razmjeni stavova o političkoj o europskoj politici susjedstva u nazočnosti povjernika Ana, izvjestelja našeg parlamenta gospodina Kukana, te u nazočnosti naših gostiju, zastupnika nacionalnih parlamenta. Ovdje se radi o važnoj političkoj reformi o kojoj se danas raspravlja, želim nakratko inzistirati na tri točke, jer to govoreći mislim da ova politika susjedstva u svojoj reformi mora imati na umu najprije bilancu dosadašnje politike, te imati na umu postojeći kontekst europskog susjedstva. Iz svog razloga želim eh, ukazati ukratko na tri točke. Kao prvo, nužnost da se jako povežu politika susjedstva i vanjska politika. Naime, ne smijemo nikad zaboraviti činjenicu da ta politika susjedstva predstavlja dio naše vanjske politike. Što znači da svi naši stavovi prema susjedstvu treba biti usklađeni s našim e, vanjskopolitičkim odlukama i među to na umu veselim se e, kada čujem da ima odlučna suradnja između povjerenika Ana i visoke predstavnice. U više slučajeva, a uzet ću konkretan primjer koji se tiče istoka, neke države istočnog susjedstva su podvrgnute ogromnom pritisku, prijetnjama i ucjenama te koje su u ratnom stanju, to je slučaj Ukrajine, a u novoj politici susjedstva ne smijemo okretati leđa takvom političkom kontekstu, ignorirati ga. Kao drugo, a ovdje vidim razliku između dokumenta, odnosno teksta koji je pokrenut u ožujku za konzultacije i e, u izvješću kolege Kukana to je mjesto posvećeno vrijednostima. Pozdravljam činjenicu da u izvješću kolege Kukana ima ta jaka referenca e, za vrijednosti koje su važne za nas, demokracija, prava, ljudska prava, sloboda, e, ljudska prava na oporbu, na slobodno demonstriranje, prava tiska i žalim zbog toga što e, se, su te reference bile dosta diskretno e, zastupljene u e, trećem mjesecu, onom prvom izvješću. Zatim, treća točka, fleksibilnost. Naime, okvir koji daje mogućnost za fleksibilnost vanjske politike je važan. Naime, ta politika nam treba omogućiti da razvijamo drugačije odnose sa zemljama našeg okruženja i da to bude prilagođeno njihovim ambicijama i kapacitetima. Naime, neke od tih zemalja, za neke od tih zemalja politika susjedstva može predstavljati okvir za približavanje, čak i za pristupanje, a za treće može biti okvir za e, pojačanu suradnju. Budimo jasni, ne smijemo dati e, dojam da je europska politika susjedstva jedan rigidni, kruti okvir koji e, sve vodi ka istom cilju. Eto, to su ta tri elementa kojim se čine važni. Politika susjedstva mora biti usredotočena na naše vrijednosti, motriti na imati na umu kontekst, te fleksibilna kako bi mogla na najprilagodniji način e, podržati svaku od zemalja susjedstva. Hvala najljepše. Mr. Beckström. Gospodin Beckström. Is not here. Nema ga. Gospodin Šovu. They've all asked for the floor. Mr. Sørensen. Javili ste se za riječ. Dobro, gospodin Sørensen. Gospođa Sørensen.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 za ulaganje predaju amandmana. Želim čestitati e, gospodinu Kukanu na ovom nacrtu izvješća. To je jedan temeljit tekst koji gdje su uvršteni svi elementi o kojima smo razgovarali u vezi sa poboljšavanjem naše politike susjedstva. Svi ti elementi se sad nalaze u ovom dokumentu. Želim ukazati na okolnost da e, zemlje našeg istočnog susjedstva e, e, promatrano sa geografskog stanovišta E, imaju da tu postoje značajne razlike među tim zemljama e, želim ukazati također na to da imamo e, takozvano zamrzavanje E, primanja novih članova zemalja članica Europsku Hvala lijepa. Hvala sada zastupnik iz e, Mađarskog parlamenta. Hvala vam što ste mi dali riječ. Ja bih najprije pozdravio sve kolege i zahvalio vam na prilici da se sastanemo. Želio bih zahvaliti i predsjedniku odbora za vanjske poslove i pozdravljam inicijativu Elmara Broka da nas okupi svakih šest mjeseci. Mislim da je ovo pravi trenutak da se okupimo. Uskoro će se održati e, samit istočnog partnerstva u Ringi, a i e, uskoro će se održati e, sastanak na vrhu Europskog vijeća o obrani u lipnju. Zahvalio bih i povjereniku Hanu na njegovom uvodu, te izvjestitelju e, Kukanu na njegovom uvodnom izlaganju. Ja bih dao tri kratke primjedbe o politici susjedstva. Prva je sljedeća. Gospodine Han, imate doista težak posao. Zato što morate unaprijediti politiku susjedstva. Politika susjedstva je danas mnogo drugačija od onoga kako je izgledala prije i stvarno smatram da je došao trenutak da se politika susjedstva integrira u e, zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. I to je vaš izazov. Moramo e, ojačati dimenziju politike sigurnosti. Jer kao što znamo na susjedstvu, u susjedstvu e, ima jako puno sukoba i na istoku i na jungu. I ovoga puta moramo pripremiti politiku susjedstva o ratovima. Ovdje nije više vrijeme da se bavimo sitnicama. Tako da to je prvi e, izazov i za povjerenika, a i za sve nas. Druga stvar. Sada je najbitnije shvatiti da budući da se vode ratovi na istoku i na jugu, i to istovremeno, da moramo zadržati ravnotežu između dvije dimenzije politike susjedstva. I to je preduvjet za jedinstvo Europske unije. A i preduvjet je za solidarnost unutar Europske unije prema svima nama. Ako budemo uspjeli zadržati e, tu ravnotežu, onda će naša politika susjedstva možda biti uspješna. Ako to ne uspijemo ostvariti, E, bojim se da će ovo sve propasti. A treća primjedba se odnosi na sastanak na vrhu u Rigi. E, taj će se samit održati vrlo skoro. I htio bih jasno reći koji je moj pristup prema tom samitu. Ja mislim da bi taj samit trebao pokazati solidarnost s Ukrajinom. To je naš najvažniji zadatak na samitu u Rigi. Da budemo prisutni na najvišoj razini da na samitu sudjeluju šefovi država i vlada i da pošaljemo dvije važne poruke prema Ukrajini. Prva je da priznajemo njihovu perspektivu članstva u Europskoj uniji. To je pravi odgovor na agresiju Rusije. I drugo, i moramo spomenuti i ponuditi im konkretne e, dobrobiti, poput na primjer e, liberalizacije viznog režima. To recimo Europska unija može učiniti. I naravno moramo im ponuditi konkretni plan prema ostvarenju liberalizacije viznog režima. Stoga samit u Rigi će biti više od politike susjedstva, više od vanjske politike, više od zajedničke sigurnosne i e, obrambene politike. Mnogo je više od toga. riječ je o moralu i ako nećemo moći poslati ove poruke na samitu u Rigi, bojim se da taj summit neće moći biti uspješan. Hvala vam na pozornosti. Uh, e Hvala vam. Moj klub zastupnika, konzervati, europski konzervativci i reformisti, pozdravlja zastupnike iz nacionalnih parlamenta. E, prije deset godina ja sam bio prvi izvjestitelj ovog odbora o europskoj politici susjedstva i nakon toga sam bio e, izvjestitelj za istočnu dimenziju kada su odvojeni od juga i postala dva izvještaja i želim e, čestitati izvjestitelju na ovom odličnom izvještaju. Ovaj se izvještaj temelji na načelima, a ne na preporukama za pojedine zemlje. Povjereniče Han, imate pravo ne smije postojati percepcija da ovu politiku nameće europska politika susjedstva zato što to samo daje goriva euroskepticima u mojoj zemlji koji stalno govore o sukobima između Rusije i Europske unije. I govori se o skrivenoj političkoj agendi Europske unije da dominira politički i silom ako je potrebno uh, zemljama istočnog partnerstva. Ja smatram da istok e, mora dakle dobrovoljnosti pridružiti, ali naravno mora zadovoljiti preduvjete vladavine prava, demokracije, e, transparentnosti. Moj klub se e, jako koncentrirao na Ukrajinu i na pokušaj stabiliziranja gospodarstva u toj zemlji. I neprestano inzistiramo na tome da da vrata ostanu otvorena Armeniji a ne da se pridružuju Ruskoj carinskoj uniji. Na, su, na jugu mm, zabrinuti smo zbog situacije, mm, zbog građanskih ratova, džihadizma, smatramo da se moramo baviti konfliktima i humanitarnim tragedijama u zemljama poput Libije i Sirije. Smatramo da niti sekularni autoritarni vođe, niti džihadisti ne mogu biti lideri u tim zemljama. Vanjska politika Europske unije za zemlje koje su različite poput Alžira, Azerbejdžana, Moldova ili Maroka je teško. Teško je imati jednu jedinstvenu politiku za tako različite zemlje. No više za više je dobar, e, dobro načelo. I jako mi se sviđaju sta e, odlomci od 17 do 19. Ja sam prije 10 godina tražio da se i Kazahstan pridruži ovoj grupi zamalja. I doista moramo vidjeti mogu li Armenija i Kazahstan koji će najvjerojatnije e, postati dijelom Euroazijske unije, može li se njima dati određena e, uloga u europskoj politici susjedstva? E, u stavku 33 se govori o slobodi kretanja ljudi. Mi ne možemo prihvatiti slobodu kretanja ljudi u cijeloj regiji. i već u Ujedinjenoj kraljevini imamo političkih problema koji su vrlo teški kad je riječ o načelu slobode kretanja koji vrijedi za zemlje članice Europske unije. Ako su to, zapravo činjenica da bi se to moglo proširiti na europsku politiku susjedstva, to bi bilo vrlo problematično. E, Komentar Edwarda o posebnim izaslanicima Smatram da je to dobra ideja zato što mislim da oni najbolje služe interesima Unije kada, se, e, kada, su, kada imaju svoja sjedišta u regijama. Hvala vam. Gospođa Eleonora Čimbro iz Talijanskog doma zastupnika. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, hvala i drugim kolegama, prije svega što ste nam organizirali ovakvu raspravu, nama je to stvarno bitno potrebno je provesti politiku, e, reviziju europske politike susjedstva i e, analizirati naše odnose sa susjedima. Smatramo da je jako važno da je u izvještaju pronađena ravnoteža između europske politike susjedstva istoka za istok i za jug, ali kao predstavnica Italije moram reći da je važno prioritizirati zemlje juga. Upravo zbog svega onoga što se događa u sredozemlju, europska politika susjedstva usmjerena prema jugu mora biti prioritet za Europsku uniju. Osim toga, mislim da je bitno, željela bih s vama podijeliti i neka razmatranja iz našeg talijanskog parlamenta. Jedan od načela na kojem se temeljila stara europska politika susjedstva bilo je načelo više za više. Dakle, dati više zemljama koje su najbolje u usvajanju politika demokratske tranzicije. Danas treba ponovno potvrditi to načelo, ali moramo biti svjesni da to može dovesti i do proturječnosti. Jedna od njih je, su zemlje koje kasne u procesu demokratske tranzicije, E, te, zemlje dobivaju manje i to onda ima vrlo ozbiljne posljedice na e, njihove građane, na stanovništvo. Koje, su tri točke na koje se moramo koncentrirati? Prvi je kriterij fleksibilnosti. Što to znači? To znači da u sadašnjoj fazi e, moramo izbjeći da svima dajemo pomalo umjesto da koncentriramo napore na zemlje koje su u naprednijoj fazi, to je recimo Tunis. Zatim se moramo koncentrirati na procese regionalne integracije i to vrijedi i za europsku politiku susjedstva e, na istoku, ali i za europsku politiku susjedstva na jugu. Mobilnost je jedan od ključnih faktora koji će omogućiti e, migraciju kroz davanje viza, a i takozvana cirkularna mobilnost, dakle oni koji odlaze iz svojih zemalja zbog rada ili zbog studiranja, ali koji će se kasnije vratiti. Ta su dva čimbenika vrlo važna i moramo ih poticati. I na kraju još želim e, reći da se stvarno nadam da će revizija europske politike susjedstva dati konkretne odgovore izazovima sadašnjosti i izazovima budućnosti i smatramo da je potrebno prije svega revidirati naš odnos sa e, zemljama na jugu jer to je prema našem mišljenju i prioritet i hitni slučaj za sve nas. Mr. Nart. Gospodin Nart. Oprostite, boli me grlo malo. slažem se s onima što je rekla eh, gospođa iz talijanskog parlamenta i imamo ozbiljan problem na jugu. U Libiji nemamo sugovornika i ponekad zapravo ne znamo što je struktura, a što stvarnost. Vlada u Tripoliju i vlada u Tumbruku su dvije realnosti. Situacija na terenu je vrlo zamršena i ne znamo da li se bavimo mm, stvarnosti ili samo teorijom. Druga stvar, Izrael i Palestina. Ja vjerujem u međunarodno pravo i kada se krši međunarodno pravo, recimo Krim je jedan slučaj, valja primijeniti sankcije pero u e, mojem, prema mojem mišljenju jedan metar i sto centimetara na bilo koju stranu, lijevo ili desno. Dakle, Jerusalem i kolonije i Gaza. Ja se pitam zašto nema sankcija, zašto se ne provodi e, članak 2 dakle sporazuma o pridruživanju. To je vrlo jasan slučaj licemjerja. Treća stvar. Borba protiv terorizma. Govorimo o borbi protiv terorizma, ali istovremeno u praksi borbu protiv terorizma ostavljamo u rukama Francuske i Velike Britanije. Oni daju krv, a mi retoriku. A problem je zajednički za sve nas. Europa mora biti prisutna na terenu i to vojno, a ne ostaviti odgovornost samo na Francuskoj i na Velikoj Britaniji. Četiri. Sirija. U, Siriji se događa mm, nešto što nam se ne sviđa, ali to je, to je stvarnost. I sada kada stvarnost ne odgovara željama, šteta za stvarnost, ali to je tako. Naše nedjelovanje je dovelo do toga da su umjerene snage koje su okupljene u Nacionalnom vijeću Sirije, te sile danas ne postoje. Postoje Daesh Nusra, postoje Kurdi, postoje Hariri to je fundamentalizam kojeg eh, podržavaju Saudijska Arabija, Katar i mm, šutke Turska te režim Bašira Lasada koji ima podršku e, kršćana. To je gorka, gorka realnost. I to je realna politika. Dakle, moramo imati realnu politiku, a ne politiku fantazma. Stoga vas molim da ono što je stvarno pretvorimo u nešto što će značiti e, konkretne i učinkovite politike, a ne filozofske politike. Mr. Guatka. Gospodin Guatka, imate riječ. Iz Litvanje. Dame i gospodo, najprije želim zahvaliti gospodinu Broku na inicijativi te što nas je pozvao da raspravljamo o važnim vanjskopolitičkim europskim temama. Danas kada raspravljamo o politici susjedstva, stalno se pitam da bi to mogla biti jedna jedina jedinstvena politika u svim državama članicama. Naime, sve države članice, među kojima je Litva, imaju svoje susjedstve, susjede, a to je ono što određuje vanjsku politicu, određen aspekte vanjske politike u svim državama članicama, no ipak e, smatram postoje neki univerzalni principi načela vanjske politike koji mogu biti zajednički u svim zemljama članicama, a ta načela, kao što je rečeno, moraju biti utemeljeni na međunarodnom pravu, na želji da se živi u sigurnom i stabilnom okruženju, povjerenje prema susjedima, no opet i tu moram ponoviti da svaka država ima svoje susjede na jugu, evo neke zemlje oko Litvanije na svoju sreću ili nesreću imaju problematične susjede kao što su Belarus ili Rusija, čije politike su često sinkronizirane i vojna politika je identična, istovjetna. Litvanija ima Rusiju. Kakav je to odnos? Zatim što možemo očekivati od e, sastanka na vrhu e, o politici susjedstva sastanak na vrhu koji će biti održan nakon sastanka na vrhu u Vilniusu. Jedan franski zastupnik e, koji nema iste susjede kao i mi govorio je jako e, pozitivno o e, Rusiji kao susjedstvu. Pa dajmo zamijeniti mjesta jer Litvanja ima izložena je prijetnjama koje dolaze iz Rusije. Prva prijetnja tiče se nuklearne energije. Nitko ne može provjeriti sigurnost e, nuklearnih elektrana koje se nalaze nedaleko od Litvanije u e, regiji Kaliningrad. To je prva prijetnja. Moj kolega i sunarodnjaka Austravičius spomenuo je to. U 20. do 30. travnja ruska mornarica ušla je u gospodarski pojas Litvanije u četiri navrata i e, potirao švedske brodove u tri navrata a to je bio, bila suradnja u okviru e, izgradnje povezivanja, kablovskog povezivanja Litvanije i Švedske. Dakle, to je druga prijetnja. Treća prijetnja je vojna baza u Bjelarusu. Ne smijemo zaboraviti jako militariziranu zonu Kaliningrada, moramo imati na umu specifične okolnosti kada govorimo o politici susjedstva. Danas je vođena rasprava o odnosima između Europske unije i Rusije. Ako se usvoji ova rezolucija, sve ove stvari će preći na europsku razinu, a to će odmah predstavljati nešto skroz drugačije za sigurnost baličkih država. Još jednom želim eh, čestitati kolegu Lansbergisu koji je radio na izradi ove rezolucije poslije još jedna stvar. Što je to što očekujemo od sastanka na vrhu u Rigi koji će se baviti pitanjem eh, politike susjedstva? To nije moje, samo moje osobno savjevište. Tu se radi o stavu parlamenta, Litvanskog parlamenta i odbora za vanjske poslove i za susjedstvo. Mi mislimo da sastanak na vrhu u Rigi mora proizvesti jednu izjavu, jasnu izjavu. Prema kojoj je sporazum o pridruživanju za Gruziju, Ukrajinu i Moldovu predstavljaju najučinkovitije instrumente koji mogu pomoći tim zemljama da ojačaju svoju političku i gospodarsku stabilnost, pojačaju otpornost na vanjske prijetnje, ali ne mogu i neće biti konačni cilj za provedbu svojih europskih e, težnji. Mi vjerujemo da e, članstvo za Ukrajinu, Moldovu i Ukrajinu u sastanku u Rigi, da to predstavlja važan korak za održavanje i za potvrđivanje njihovih europskih obveza i da se potvrdi partnerstvo sa europskim zemljama na njihovu putu e, ka Europskoj uniji. To može biti od velikog poticaja za demokratske reforme. Pre može predstaviti jasan plan za europske integracije i prvi korak nakon sasak na vrhu u Vilniusu koji je održan 2013. godine i imajući na umu imajući na umu pozitivne uvjete za bezvizni režim za stanovništvo Moldove, trebalo bi donijeti slične odluke koje bi se ticale građana Gruzije i Moldove. I liberalizacija viznog režima bi trebala e, biti unapređena. To bi bio dokaz vitaliteta politike susjedstva. To bi bio pozitivan i jasan signal stanovništvu tih zemalja. I pozivamo nacionalne parlamente e, i parlamenta Europske unije da ubrza e, postupak e, pridruživanja, odnosno sporazum pridruživanja za ove tri zemlje i postupak ratifikacije u nacionalnim parlamentima. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Ja se slažem sa svim zastupnicama ovo što je rečeno o fleksibilnosti, fokusiranje, razlikovanje, vidljivost, to trebaju biti e, temeljna načela za e, suradnju i za susjedsku politiku u njenoj novoj verziji. E, to treba konkretizirati na nekoliko opipljivih stvari E, kako su odnosi sa LGBTI e, skupinama, e, temeljna prava kako se ona provode, kakve su kategorije vrijednosti, jednakost muškaraca i žena. Tu imamo očekivanja u susjednim zemljama na području razvoja odnosa sa Europskom unijom. To treba biti konkretno mi si trebamo preduzeti da e, isto tako govorimo i o sporazumu o, uslugama. Tu moramo poticati e, slobodu kretanja radnika. Jesmo li na to spremni? Jesu li države članice spremne? E, na tome se mjeri prihvatljivost Europske unije to je važno za susjedsku politiku. Stoga je ispravno da e, politiku susjedstva e, e, spojimo sa politikom proširenja. Ne smijemo i zavaravati očekivanja. moramo na jugu i na istoku poticati razvoj novog društva. Ovi slučajevi korupcije. Kako kako e, se to može izbjeći, kako e, to možemo uklopiti borbu protiv e, korupcije, u, uklopiti u modernizaciju država. To je također povezano sa sigurnošću i migraciji koja nam dolazi sa sredozemlja. Zašto su ti ljudi prisiljeni da napuštaju svoje domove? Mislim da su to sve e, pitanje koje e, se moraju povezati sa novom verzijom politike susjedstva. Moramo gledati i susjede susjeda. E, Erik Majer ima riječ iz Nizozemskog senata. Hvala predsjedavajući. Politika susjedstva razvija se na temelju proširenja iz 2003. 2007. i to sam iskusio kada sam bio zastupnik u ovom parlamentu. Ideja o prijateljskoj stabilnoj zoni prema Europskoj uniji koja bi okruživala Europsku uniju je privlačna ideja kao takva, no postoje neki problemi koji su povezani uz to, a to su očekivanja ovih zemalja koja su različita ovisno o zemlji i to nisu samo dobrosusjedski ki odnosi. Tu postoje i sporazumi koje neki ne žele, iako su oni u Akiju i tu postoje neke kontradikcije i sukobljavanja i to čini ovu stvar jako složenom i teškom za provedbu. To možemo vidjeti u Ukrajini tu su Austrija, Mađarska, Poljska, koje bi htjele postarati se da ta zemlja uđe u Europsku uniju, ali to nije nešto što možemo vidjeti i na istok Ukrajine. Oni ne žele biti članovi Europske unije, već žele samo bližu i bolju suradnju s Rusijom. Što to znači? To znači da se tu govori o e, sporazumima i o podržavanju Ukrajine, to je nešto što bi moglo pothraniti interne sukobe u toj zemlji, tako da moramo biti oprezni s tim u vezi. I slične situacije u Moldovi i u Gruziji, to su zemlje koje smo stavili među najuspješnije, odnosno koji su najbliže zaključivanju sporazuma. Ako nastavimo ovako, onda će Europska unija proizvesti konfliktne situacije. Naime, Moldova i Gruzija tu imaju područja koja nikad nisu stavljena pod kontrol. Dakle, ključno pitanje jest kako mi možemo u okviru politike susjedstva izbjeći da dođe do mm, izbijanja konfliktne situacije, odnosno konfliktnih situacija. To je nešto što se također tiče pitanja solidarnosti i vojne solidarnosti. U izvješću Kuken stoji referenca na suradnju tijelima koja dolaze izvan Europske unije. Ovdje se govori između ostalog o Ligi arapskih zemalja. No, ono što nije spomenuto jest e, situacija koja se tiče Rusije, odnosno oko Rusije i e, integracija u gospodarsku uniju CIS i to je još nešto što znači da ako bi došlo do konfliktne situacije, da bi politika susjedstva trebala biti tako da ne samo da imamo dobre odnose sa svojim susjedima, već i da možemo izbjeći izbijanje sukoba i e, izbjeći sukobe između susjeda susjeda. Moramo moći to izbjeći, ne želimo nenamjerno podhranjivati takve konfliktne situacije Litva i Lat... i Lat imaju susjeda koji predstavlja pravu prijetnju i mislimo da te zemlje zaslužuju zaštitu kao što to i bilo koja druga zemlja zaslužuje, ali istovremeno moramo biti svjesni da Europska unija kao cijelina ne bi trebala dopustiti da ju se uključi, uvlači dublje u sukobe u ime zaštite. Najpša hvala sada, predajem riječ gospođi Lohbiler. Hvala predsjedniče i hvala povjereniče Han na vašoj izjavi. Ja bih e, govorila nešto o politici e, južnog susjedstva. E, Tunis, kolegica iz talijanskog parlamenta je već istakla da tamo je došlo do pozitivnog razvoja koje moramo poduprijeti i u odboru i Europskom parlamentu tražimo da e, se s Tunisom e, postupa jednakom, e, jednakim intenzitetom i brzinom kao i s Ukrajinom. E, to e, drugo, mislim da je važno u južnom e, susjedstvu i politici da se bavimo sa internom situacijom tih zemalja. Moramo točno analizirati što se događa s ljudskim pravama, pravima. To treba za nas biti prioritet. To mora uključivati slobodu tiska, zatim postupanje sa e, nevladinim organizacijama i nezavisnost e, pravosuđa. Egipat i Jordan, e, tu imamo opet moratori na smrtnu kaznu. Mm, tu moramo naći jednu opreznu ravnotežu u našim zahtjevima. Ne smijemo nikako relativizirati ljudska prava E, što se tiče standarda u tim zemljama. Napravo, naprotiv, to moramo gledati kao pozitivnu snagu ako dolazi do poboljšanja. Moramo podupirati te zemlje da rade na poboljšanju zakona i ustava. E, naročito e, se moramo baviti E, recimo ukinućem smrtne kazne i e, ratificirati e, odluke Međunarodnog suda pravde. To treba podupirati. I treće o Libiji, o tome smo već imali saslušanje u odboru, to je danas od središnje važnosti. Vlada nacionalnog jedinstva je važna to Europa treba podupirati. E, e, moramo podupirati sve inicijative za poboljšanje državnih institucija kako bi se e, kako ne bi vladalo nasilje ulice. Hvala lijepa. Najlepša hvala. Sada dajem riječ gospodinu Laslu Barbeljem, predsjedniku odbora za vanjske poslove Rumunjskog parlamenta. hvala predsjedavajući, gospodine povjereniče Han, uvaženi kolege. Imamo smo jako dobar početak s ovim eh, savjetodavnim tekstom. Imamo zajedničke vrijednosti sa Europskom unijom i neke rokove, no to trebamo analizirati i kao što ste vidjeli u tom tekstu postoji veliki broj eh, pitanja, na neke se odgovara u cijelosti, na druge samo djelomično jer se govora o produbljenju odnosa, o susjedima susjeda i naravno ovdje mislimo na Rusiju i na druge na, prema jugu. Raspravlja se o liberalizaciji viznog režima, o sukobima, o stabilnosti koja sad ima drugačiji smisao u smislu stabilnosti i konflikta. Dakle, moramo doista dubinski analizirati stvari, moramo se požuriti i finalizirati do kraja lipnja mm, svoju analizu, te do kraja godine pružiti doista jasne odgovore. A ovdje osobito mislim na istočno partnerstvo Ukrajinu, Gruziju, naravno imamo i Moldovu, Ukrajinu i doista smo oprezni jer moramo uvidjeti kako je Europska unija doista sporo reagirala tek nakon Majdana, nakon onoga što se desilo s Krimom, uvidjeli smo do koje mjere je to osjetljivo pitanje, tada moramo iskazati solidarnost eh, posredstvom dijela. Dakle, moramo dati vrlo jasne odgovore tim zemljama koje su se politički odlučile približiti Europskoj uniji i naravno kada je riječ o liberalizaciji viznog režima, o sektorskim projektima, Vrijeme je da na sastanku na vrhu istočnog partnerstva to analiziramo. I naravno ovdje se nadovezujem na jako osjetljivo pitanje koje se tiče manjina u određenim zemljama, na primjer Ukrajini. U, imamo ukrajinske i rumunjske manjine, znamo, upoznati smo s tim famoznim zakonom o regionalnim jezicima, moramo analizirati i na razini Europske unije što znači, što predstavlja to osjetljivo pitanje za budućnost. Dakle, vjerujem da imamo mogućnost do kraja godine, jer ovo je ključna zemlja, ima mogućnost pružiti, dati e, jasne odgovore na ova brojna osjetljiva pitanja. Hvala. hvala, dopustite da zamolim sve kolege, s obzirom da vidim da vas je 15 tražilo za riječ, molim vas da pokušate ograničiti svoje javljanja na minutu i pol, jer povjerenik ima drugih obveza e, koje mora ispoštovati nakon 12.15, tako da vas sve molim za malo razumijevanja. Sada predajem riječ svom prijatelju Kastaldu. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Najprije želim srdečno pozdraviti drage prijatelje i kolege iz nacionalnih parlamenta. Nastavljam na italijanskom. Reći ću nekoliko riječi o južnom partnerstvu, zato što, kao, za, kao što je inače slučaj, za istok smo jako puno toga čuli. Izvjestitelj Kukan ima vrlo interesantan pristup, ali podsjećam vas da sa našeg stajališta ljudska prava i naravno temeljne vrijednosti Europske unije se moraju promovirati i moraju ih dijeliti naše, e, naši partneri i susjedi i to prema modelu univerzalizacije. A i da se izbjegne ideja da su ta, e, te vrijednosti nametnute. Isto tako moramo ojačati dijalog sa e, umjerenim e, islamom, oni bi trebali biti naši glavni sugovornici. Pristup se mora orijentirati i na mekoj moći, a ne na vojnim operacijama koje bi paradoksalno mogle dovesti do još veće destabilizacije. I isto tako jako je važno da Europska unija mora pružiti više financijskih sredstava, ali kao što je rekao kolega Nart prije, moramo uložiti napore i kada je riječ o dosljednosti i ne koristiti metre i centimetre kao što je on rekao, kako kome odgovarla, zbog toga što u slučaju Tunisa, na primjer, čini mi se da nije učinjeno dovoljno s obzirom na gospodarske napore u zemljama istočne Europe. Stoga ja se potpuno slažem s onima koji su rekli e, Tunis jednako Kijev. Moramo isto tako ponoviti da mi moramo biti jedan glas. A nadalje, Važno je gledati na naše susjede, ne samo one direktne susjede, već i susjede naših susjeda. Zato što znamo da veliki dio zala koji nas pogađa danas proizlazi e, upravo e, iz sukoba e, dakle, između Teherana i Rijada. Stoga moramo se boriti protiv bilo kakvih ratova preko posrednika i naravno raditi na, sa državama na jugu koje će omogućiti bolju raspodjelu bogatstva. Hvala Fabio. Evo, evo, završavam. Još samo jedan komentar na temu imigracije. Vijeće, ono što je nedavno odlučilo vijeće još uvijek jako daleko od onoga što bi Europska unija trebala učiniti. Moramo definitivno napustiti politiku minuta šutnje i pozabaviti se e, korijenitim uzrocima e, tih tragedija. Hvala. A sada Ana Njostopulu, e, zastupnica iz Grčkog parlamenta. Hvala lijepa. Mi bismo se željeli zahvaliti na tome što ste nam dali priliku da ovdje sudjelujemo u raspravi o nekim problemima koji nas se svih tiču, e, nacionalne parlamente i Europski e, parlament. Europska politika susjedstva, e, usprkos uspjesima koje može pokazati, ima za rezultat da je smatraju propalom jer E, ovo susjedstvo oko Europske unije je destabilizirano ratovima i krizama. Stoga si moramo postaviti pitanje iz kojeg razloga e, dolazi do destabilizacije. E, što možemo protiv destabilizacije poduzeti? To je najveći izazov za prvu polovicu 21. stoljeća. Jedan od razloga kojem, od kojeg možemo početi u ovom, ovim krizama i, destabilizaciji jeste, to nije najveći problem, to je pomanjkanje zajedničkog shvaćanja Europske unije. Dakle, kakva vanjska politika se treba voditi to s druge strane znači da nemamo niti zajedničke unutarnje politike. E, tu vidimo neki nazadak u dijelovima Europske unije. Ako želimo naći odgovor kako treba izgledati nova e, politika susjedstva, moramo odgovoriti na pitanje koji identitet želimo za EU i susjedstvo. Ne želim predugo govoriti, želim reći sljedeće. E, vrlo je važno da južni dio susjedstva, e, dakle južno sredozemlje, da ono u tome igra veliku ulogu. E, to međutim ne smijemo dijeliti od cijelog područja. To mislim dvostruko. Moramo imati zajedničke europske vrijednosti, one moraju važiti i tamo ali moramo uzeti i u obzir i stvarnost svake regije u našem susjedstvu. Moramo e, pokloniti veliku pažnju sredozemlju, naročito migracijama i krizama, ali moramo e, našu susjedsku politiku poticati i zbog toga što ne možemo prihvatiti situaciju u kojoj e, Evropska unija ne uzima u obzir Siriju i e, Rusiju na istoku. Sve to moramo uzeti u obzir, inače je politika propala. Hvala lijepa gospođo Anastopolu. Dragi kolege, sada zastupnici imaju e, riječ. Gospodin Perestrelo iz Portugala, odbor za obranu. E, dragi kolege. E, mi vjerujemo da europska politika susjedstva se ne može odijeliti od vanjske politike Europske unije. E, imat ćemo inače i slabu politiku susjedstva i slabu vanjsku politiku. Ako politiku susjedstva dijelimo po regijama i zemljama, onda po našem mišljenju e, ćemo imati e, slabiju europsku politiku susjedstva. Trebamo politiku susjedstva kao dio vanjske politike i e, to mora biti holistička politika susjedstva. Politika susjedstva ne može obazirati samo na specifičnosti regije. E, ovako kako i ova rasprava, e, po toj raspravi se vidi da e, politika susjedstva nije dovoljno moćna. Ako ako se usredotočujemo samo na jednu regiju E, onda e, izdajemo politiku u drugim regijama. Sada imamo probleme, imamo ratove u susjedstvu, e, borimo se protiv terorizma, raznim prijetnjama, miru. Ovo je kontinent o kojem se radi, koji je najveći proizvođač emigranata u cijeloj povijesti čovječanstva a sada e, moramo e, i sami primati e, useljenike, imigrante. Ne možemo biti neka tvrđava. Trebamo europsku politiku susjedstva koja već ima u vidu probleme budućnosti. Trebamo politiku susjedstva koja razmišlja o tome što će se dogoditi u budućnosti ili što se može dogoditi u budućnosti ne zaboravljajući što se već događa na istoku i na jugu, na sredozemlju s onim katastrofama koje se tamo događaju. Sada dajem e, riječ kolegi Smalte. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, hvala povjereniče što ste danas s nama. E, sa zanimanjem sa e, zanimanjem e, konzultacijski dokument naročito što se tiče južne regije Europske unije tu se sukobi samo povećavaju u protešlih nekoliko godina naročito govorim o Libiju ali ne samo o Libiji već i ćemo govorit ćemo danas o Libiji u dokumentu se kaže pitanje zašto u južnim regijama imamo neke regije koje nisu zainteresirane da surađuju sa Evropskoj, Evropskom unijom. Nisu svi partneri jednako zainteresirani sa suradnjom, naročito po modelu pluralizma i integracije. Neki partneri se uopće nisu angažirali na tome. Vjerujem da naročito na Južnom Mediteranu i na Bliskom istoku e, e, tu je nešto što mi dovoljno ne shvaćamo u Europi. Tu se imamo kulturu koja je potpuno različita od naših e, vrijednosti i običaja to, taj mi je komentar dao jedan vrlo iskusan maltežanin diplomat koji je e, radio najviše u zemljama e, muslimanske pozadine. E, vrlo često te zemlje gledaju na napore Evropske unije dijeljene vrijednosti kao prijetnju, kao prijetnju svojim vjerovanjima. Je, jer da to šteti njihovim vjerskim e, gledanjima. Ako ne shvatimo e, tu razliku u kulturama, pa čak i među tim samim zemljama, nećemo shvatiti zašto e, postoji to pomanjkanje interesa. Jer njihov, naš pristup im ne paše. Surađivat ćemo dok budete cijenili i uvažavali naše vrijednosti. E, vrlo često ljudi s arapskom kulturom e, morate provesti vrlo dugo vrijeme, ne samo sate, samo da zadobijete njihovo prijateljstvo. I tek e, u Europskoj uniji mi želimo da oni poštuju naše vrijednosti i to odmah. Odmah prelazimo na stvar. Ono što je pozitivno u Tunisu i nećemo vidjeti napretak u drugim zemljama jer su oni još svjetlosne godine daleko od onoga što se događa u Tunisu. To treba shvatiti. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodin Fenik. Sada dajem riječ e, gospodinu Gimišelu Šovou. On bi trebao biti među nama. E, gospodine predsjedniče, E, ja moram reći da ne možemo odijeliti politiku susjedstva od vanjske politike Europske unije. To je jedna cijelina, moramo se mm, truditi naravno mm, i cijenimo napore visoke predstavnice. E, treba dinamizirati odnose e, ne samo sa našim najbližim susjedima eh, istoku i jugu, već i sa zemljama eh, na bliskom i srednjem istoku, uključivo sredozemlje. E, e, to također ima financijske posljedice, ali moramo zadobiti povjerenje naših susjeda ako želimo e, napredovati mm, u shvaćanju kriza koje se odvijaju. Moramo Eh, odraditi taj posao, Druga stvar, pozdravljam eh, ono što je obavljeno od strane tri radne skupine, eh, ovi mm, dokumenti, konzultacijski dokumenti kao i prijedlozi koji su u njima. Treća stvar, to je nada za pristupanje za neke zemlje. Da li je pitanje da li e, trebamo dati tu nadu, a ne možemo ispuniti e, obećanje. Treba produbiti e, kulturne, ekonomske, sigurnosne odnose i odgovoriti na pitanja koja se postavljaju u tim zemljama. Sigurnost, terorizam, to treba integrirati u, je, u srednje i dugoročnu strategiju. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala lijepa. A sada dajem riječ Made Hajde Hautela. Eh, hvala predsjedatelju. Ja eh, govorim eh, sa stanovišta Europske parlamentarne skupštine. Ove vrijednosti su vrlo korisne, ali da vam podsjeti, Europske političke stranke su vrlo aktivne u politici istočnog susjedstva E, e, treba e, njihove srodne stranke moraju govoriti o problemima vladavine prava, ljudskim pravima, napredak na području pravosuđa. Predsjedatelju, htjela bih reći da jedno od najvećih razočaranja istočnog partnerstva jeste da ono nije E, održalo europsku sigurnost ili vratilo europsku sigurnost. gospodin Kukan je sasvim ispravno naglasio potrebu e, jače sigurnosne komponente u istočnom e, partnerstvu. Htjela bi čuti mišljenje povjernika Hana o tome. Što e, e, e, Evropska unija i Europski parlament kao i nacionalni parlamenti mogu učiniti na ovim dugotrajnim sukovima? to je još zamrznutije nego što je bilo na početku partnerstva. U tim regijama vlada strašno bezakonje. Kako možemo izgraditi povjerenje vrlo je korisno e, u, u dokumentu komisije e, i u e, izvještaju gospodina Kukana ono što se kaže o potrebi suradnje sa susjedima susjeda. Kako riješiti probleme s Rusijom koja toliko pritiska naše susjede. Petras Austrović ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju, kolege, povjereniče. Ja bih postavio e, pitanje e, oko dvije točke. Prvo, e, skupina smatra politiku susjedstva kao vrlo važan instrument za sigurnost, stabilnost i partnerstvo u Europi. Što se tiče ovih pitanja, europska politika susjedstva ne dolazi, ne, ne ne, nije razlog sukoba. E, neke e, zemlje postavljaju pitanje e, politiku partnerstva i vrijednosti Europske unije. Međutim, moramo se postaviti obratno. Ne smijemo biti toliko pesimistični kad ocjenjujemo rezultate politike susjedstva. Da, imamo razne razvoje i tendencije, ali budimo otvoreni kad govorimo o rezultatima u najmanju ruku u istočnom partnerstvu ove politike susjedstva. Imamo sada zemlje koje su se angažirale na provođenju e, reformi, a e, na, rješavaju same uzroke nestabilnosti. Suradnja sa susjedima u regijima, regionalna suradnja je važna, parlamentarna suradnja je važna. E, pa, vam, e, pa vas potičem na akcije na tom području. E, politika susjedstva nije samo vanjska politika Europske unije. Komisija bi trebala dati više prijedloge kako bi otvorila više sektora za suradnju. Migracija. Ne možemo to rješavati bez suradnje trgovinski standardi i tako dalje. Imamo mnoge stvari koje treba rješavati. Hvala Petras. Dajem riječ gospođi Sakorafa. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, e, mislim da je vrlo pozitivno što je komisija odlučiti, odlučila provesti reviziju e, naše susjedske politike susjedstva. E, tome, međutim e, je vremenski okvir vrlo tjesan. E, trebamo razmisliti o temeljima te naše politike i pritom trebamo imati u obziru interese cijelog našeg društva, a ne samo interese političara i e, naših elita pitanje koje kojim se moramo pozabaviti je koja je naša vizija e, u naše e, politike susjedstva zajednički dokument e, opisuje tragičnu situaciju koju imamo međutim tu se ignorira odgovornost koju za to snosi Europska unija postoje ratovi, postoje veliki problemi e, u našem susjedstvu. S druge pak strane razmišljanja e, o našem angažmanu je nešto čemu treba razmisliti i e, treba biti svjestan činjenica da postoje velike razlike između našeg istočnog i južnog susjedstva. E, mi želimo imati partnerske odnose e, na osnovu ravnopravnosti, međutim može li e, Njemačka sa svojim trgovinskim suficitom biti ravnopravni partner? E, dakle, mislim da sve te točke trebamo, sva ta pitanja trebamo imati u vidu i da moramo doista razmisliti hoće li vizija koju nudi Europa biti doista atraktivna za građane ili to ide u smjeru, u takvom smjeru da e, ga trebamo e, revidirati. Hvala lijepa. Imamo još šest kolega koji su se javili za riječ. Tako da vas molim da e, ne da ne prekoračujete vremensko ograničenje. Hvala lijepa. Ja ću biti kratak. Dakle, mi pokušavamo e, e, objediniti naš sustav vrijednosti, činjenicu da želimo živjeti u miru i u sigurnosti, sve to utječe na našu politiku susjedstva i našu sigurnosnu politiku, osobito u vezi sa Rusijom. Rusija želi dalje ekspandirati, to je potpuno jasno i to i u smjeru Europske unije, a to je jedna e, prijetnja, jedna e, egzistencijalna opasnost. Dakle, e, ako sad ostavimo po strani Ukrajinu, e, mi moramo surađivati ne samo sa zemljama istoka, nego i sa zemljama juga u našem susjedstvu. Osobito Tunis je zemlja koja e, doista prolazi kroz jednu e, tranzicijsku fazu i treba našu podršku. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Jedini način e, je da počnemo sa našim neposrednim susjedstvom, samo tako možemo postići uspjeh e, i tu je od apsolutne važnosti samit u Rigi. Ne smijemo povećati razinu razočarenja, dakle moramo postaviti jasno pitanje što želimo postići samitom u Rigi. I jedno od konkretnih pitanja je sloboda od, oslobođenje od viza. Tu imamo dobar primjer Moldove, tu smo e, oslobodili građane Moldove obaveze da imaju vize i sad je već veliki broj građana e, Pridnjestrovlja uzeo e, stolnice Moldove. Dakle, to je vrlo dobra tendencija. Tako da bi summit u Rigi tu mogao nastaviti tim, e, ići tim putem i za druge zemlje. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospođe Veržija. Izvolite. Hvala. Ja bih e, želio zahvaliti gospodinu Hanu na uvodnom izlaganju, no mimo riječi što se tiče programa europske politike i susjedstva vidim e, određene izvore zabrinutosti, a to se osobito tiče demokratskog napretka i pitanja ljudskih prava i slažem s potpuno s onim što je rekao kolega Helmut Scholz. I ja također mislim da je pitanje ponovne uspostave pogubljenja u Jordanu i u Egiptu tužan, žalostan simbol, a isto tako i e, e, osude na smrt, serijske osude za smrt i serijski sudski postupci u Egipti. Egiptu. No želim inzistirati na Tunis. Tamo je započelo arapsko proljeće i zemlja u kojoj mimo poteškoća demokratska tranzicija i dalje napreduje. Bili ste više puta tamo, isto kao i gospođa Znate da je tamo e, situacija napeta jer nijedna reforma politička i socijalna nije uspjela glavni akter tamo poziva u pomoć. Moramo i saslušati, moramo i saslušati pomoć, zahtjev za cirkularnu pomoć, zahtjev e, za liberalizaciju viznog režima isto tako. E, ne možemo e, se oglušiti na to sve. Dakle, prioritet mora biti jasno stavljeni, da ta zemlja mora biti određena prioritetnom ako e, jug vrijedi koliko i istok, onda i Tunis mora biti prioritetan isto kao i Ukrajina i želim e, jasan odgovor. Hvala gospođo e, Veržija, sada gospodin Lopez ima riječ na jednu minutu. Biću vrlo kratak. Prvo, ne smijemo um, miješati politiku politike susjedstva i politiku proširenja. To mora biti jasno. Zatim moramo zadržati jedinstvo i dosljednost u našoj politici susjedstva, ali ojačati načelo diferencijacije prema e, zemljama i prema zonama. Treće, veću pozornost posvetiti e, susjedstvu na jugu. Ono što se događa na sredu zemlju e, u ovo posljednje vrijeme nam pokazuje koliko pozornosti nismo tome posvećivali svo ovo vrijeme. Libija, Sirija, Izrael i Palestina imaju ogroman kapacitet, to jest potencijal za destabilizaciju cijele zone. Četvrto, razviti naše mehanizme regionalne suradnje kroz Uniju za Mediteran i e, istočno partnerstvo. I peto i posljednje, podsjetimo se da je nedavno jedan novinar govorio o prstanu e, vatre oko Europe. Očito je da smo nešto pogriješili, zbog toga se ovo i događa i vrijeme da naučimo iz naših grešaka. Hvala lijepa, dopustite mi da čestitam gospodinu Kukanu na ovom vrlo bogatom tekstu. E, ja sam slučajno e, netko ko podržava ideju posebnog izaslanika, dakle tu možete računati na mene. Mislim da u istočnom partnerstvu trebamo zadržati e, šansu članstva u Europskoj uniji za barem e, u budućnosti, ako ne kratkoročno, onda barem srednjoročno. Međutim, imamo tri zemlje sa e, sporazumima o pridruživanju e, što je bio dio procesa koji će dovesti do članstva to ima svoje socijalne troškove u prethodnim slučajevima te zemlje su kasnije bile obeštećene za te troškove kasnije kad su postale članice, no ovaj put to nije moguće. Mislim da to trebamo imati na umu. I posljednji riječ dobiva naš kolega Boštinaru, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, ako same tu Rigi e, treba, e, ako želimo da bude uspješan, onda moramo izvući pouke iz Vilniusa. Došlo je do dramatičnih promjena i to ne na bolje, nego na gore. I dakle e, situacija je da je Rusija direktan e, direktna prijetnja Europskoj uniji i zemljama članicama Europske unije čime se trebamo direktno pozabaviti u okviru naše politike susjedstva. Kad skandinavske zemlje e, i to dvije članice NATO i dvije koje nisu e, članice NATO ako odluče dakle e, sklopiti pakt obrani onda je to nešto vrlo značajno. Rusija nastavlja povređivati europski zračni prostor i povređuje naš, e, naše e, politike istočnog susjedstva. E, politika, njihova politika nije u skladu sa načelima međunarodnog prava. Hvala lijepa gospodine Boštinaru. Ja sam siguran da će povjerenik dati sve, e, sve od sebi učiniti najbolje što može u sljedećih pet godina. Zahvaljujem onima koji su govorili malo kraće. E, što se tiče liberalizacije viznog režima za Ukrajinu, to je možda jedno od važnih pitanja o kojima će biti riječ u Rigi. A sada će predsjedanje preuzeti gospodin Sajrus Volski i riječ dajem povjereniku Hanu. Hvala lijepa. Moram biti vrlo kratak. Ova je rasprava pokazala osobito što se tiče predstavnika nacionalnih parlamenta da je dobro da se redovito sastajemo i e, razgovaramo jer zapravo se premalo poznajemo, ne samo osobno, nego i premalo poznajemo različita stajališta koja e, su došla do izražaja u današnjoj raspravi Dakle, vidjelo se da tu postoje različita stajališta. E, ono što mi je još važno e, i što želim jasno reći je da e, sa stajališta komisije, odnosno sa mog stajališta, sustav vrijednosti na kojima poče Europska unija nije nešto o čemu se može pregovarati. Ne postoji smrtna kazna u lakom ili teškom E, teškoj varijanti postoji samo jedna smrtna kazna i na nju uvijek na odgovarajući način moramo reagirati. Neke od tema koje su spomenute, kako možemo osigurati da e, evropski sustav vrijednosti i naša uvjerenja da se poštuju i u zemljama našeg susjedstva i to na način da ne dođe do negativnih reakcija u tom smislu e, mi sada dajemo i više novca za ostvarivanje tih ciljeva nego u prošlosti. Svako civilno društvo koje se zalaže za poticanje i razvoj europskog sustava vrijednosti koji mi smatramo važnim e, zaslužuje našu podršku. Međutim, mi vjerujemo da je i podrška gospodarskog razvoja naših susjednih zemalja vrlo bitan e, sastavni dio naše politike susjedstva. E, međunarodne investitore možete privući samo ako e, se osigura pouzdani okoliš za poslovanje, a to uključuje i poštivanje našeg sustava vrijednosti, slobodu medija i vladavinu prava i slično. Dakle, gospodarski razvoj je tu vrlo bitan faktor stabilnosti i smanjenja nestabilnosti u regiji naš model se temelji upravo na tome, dakle kroz dublju gospodarsku suradnju, stvaranje mira. To smo do sada dokazali i pokazali u prošlosti i dakle razina naših gospodarskih odnosa u regiji pokazuje gdje moramo više poraditi. Ako uzmete na primjer Mediteransku uniju, ona se sastoji od 28 zemalja članica Europske unije i još 14 e, država e, Balkana, odnosno južnog sredozemlja. E, članstvo Sirije je tu stavljeno van snage i ako uzmete sada te zemlje kao blok trgovinska razmjena između europskih zemalja članica je 90%, a između evropskih zemalja članica i ostalih e, članica samo 7 do 8% ukupne trgovinske, te trgovinske razmjene. E, a e, trgovinska razmjena među samim tim državama 2 do 3%. E, zašto? Zato što je ta regija vrlo nestabilna i tako da tu jedva da postoji gospodarska suradnja e, koja bi bila garancija jednog e, mirnog suživota. Dakle, u tom području moramo biti aktivniji i moramo imati podregionalne inicijative kao što je na primjer u regiji Magreb globalno gledano ta je regija najmanje razvijena, odnosno ima najmanje razvijenu regionalnu strukturu i tu bi e, podrška bila vrlo potrebna i vrlo značajna. Ali što se tiče Tunisa, ja sam tamo bio prošli tjedan, nije moguće, a to je jedna bitna spoznaja, da naši partneri moraju sami razvijati vlasništvo. Ja sam bio na jednoj konferenciji gdje je ministar vanjskih poslova Tunisa rekao ako ne dobijemo veću financijsku podršku od Europske unije, onda je naš model e, ugrožen. E, moje dame i gospodo, mi jesmo spremni dati podršku, ali oni koji su odgovorni u tim zemljama moraju dati svoj doprinos. Oni moraju osigurati da se njihove reforme provode i da poduzimaju odgovarajuće mjere i e, da privuku međunarodne investitore. E, mi smo u okviru e, konferencije u Barceloni imali jednu vrlo uspješnu konferenciju sa onima koji se žele angažirati u području Južnog Mediterana. Dakle, mi možemo dati podršku, ali ne možemo odraditi njihovu domaću zadaću, njihov posao. To moraju odraditi oni koji su u tim zemljama odgovorni za eh, provođenje tih eh, reformi. Dakle, eh, to je jedna realistična kombinacija koja mora biti osigurana. Što se tiče načela više za više, Tunis, e, e, a to ćemo najaviti tek za nekoliko tjedana, ali Tunis tu sigurno ne izgleda loše. E, dakle ono što želimo tu postići je jedna koncentracija sredstava koja, će biti data kako bi se postiglo što više tim, tom, pomoću te financijske podrške. Što se tiče ophođenja s našim susjedima, ne samo sa Rusijom, nego i sa drugim zemljama južno od Sahare, tu nam je doista potrebno više kontakata, intenzivniji odnosi i u tom smislu je politika susjedstva dio europske sigurnosne i obrambene politike uz naravno jedan krajnje intenzivan faktor gdje imamo veliki broj e, područja koja tu trebamo pokriti. E, nešto od toga je danas spomenuto, ali e, neki dijelovi te politike danas i nisu bili spomenuti. Ako mi dopustite e, na primjeru Armenije koju su neki spomenuli, možemo pokazati koliko smo fleksibilni, koliko smo spremni djelovati. E, rečeno je da Armenija ima e, ispregovaran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i koji je trebao biti potpisan, međutim u posljednji čas je potpisivanje tog sporazuma zaustavljeno i kao posljedica toga Armenija je pristupila Euroazijskoj i Carinskoj uniji. Međutim, oni su i dalje zainteresirani za suradnju sa Europskoj unijom. E, mi smo to pogledali i ustanovili da nije moguće e, kombinirati jedno s drugim i mi sad moramo vidjeti u kojoj mjeri je ta suradnja moguća sa zemljom koja je članica Euroazijske unije. E, mi ćemo dakle E, pokušati dobiti e, mandat za pregovore kako bismo mogli e, sklopiti jedan takav sporazum. To pokazuje koliko smo fleksibilni, koliko smo spremni prilagoditi se okolnostima kako bismo kako ne bismo tražili previše od naših partnera Mislim da smo dovoljno ambiciozni, e, ali i poštujemo želje i perspektive onih koji se žele približavati Europi, naravno da to moramo prihvaćati i moramo naći sredstva i načine da ta približavanja Europi se odvijaju na jedan dobar način. Kad se radi o samitu u Rigi i o liberalizaciji viznog režima, mi se tu pridržavamo jedne stroge metodologije. pomoću koje želimo postići jednu eh, kvalitet, kvalitetnu analizu eh, što se tiče svake pojedine zemlje koja e, je kandidatkinja za liberalizaciju viznog režima. Mi ćemo o tome izvijestiti u sljedećih nekoliko tjedana. Ja, se, ja sam siguran da ćemo naći perspektivu za sve te zemlje ako te zemlje ne e, ulože sa svoje strane napore i razreše e, ono što su još pita, otvorena pitanja, odnosno prepreke za e, liberalizaciju viznog režima. Dakle, temelji za takve e, odluke moraju postojati. I konačno želim još jednom zahvaliti na ovoj raspravi i želim vam e, reći da možete biti sigurni da komisija e, također smatra da su naši odnosi sa južnim i istočnim susjedima jednako važni. Mi ne preferiramo jedne i ne zapostavljamo druge. Mm, doduše sredstva su podijeljena u omjeru 2 naprema jedan u korist juga. To se neće promijeniti ni u budućnosti. Dakle, bavljenje pojedinim zemljama je međutim e, ravnomjerno raspoređeno, ti napori su ravnomjerno raspoređeni na sve zemlje iako sredstva nisu e, ista namijenjena svim tim zemljama. Mi se bavimo e, tokovima migranata i ljudskim tragedijama koje se događaju na sredozemlju. Međutim, imamo i migrante koji ulaze u Europsku uniju preko Balkana, dakle kopnenim putom i o tome također moramo e, voditi računa, odnosno e, tu situaciju ne samo ublažiti, nego po mogućnosti zaustaviti te, e, taj ogromni proljev migranata, priljev migranata, ispričavam se. Želim vas zamoliti da e, uvijek imate na umu da se tu uvijek radi o vrlo kompleksnim situacijama i mi bez dodatnih e, napora i mjera e, nećemo uspjeti smanjiti tu kompleksnost, da pače ona će se samo povećati. Dakle, situacija nije jednostavna i ono što moramo postići nije jednostavno, ali ono što je važno je da postižemo rezultate, potrebni su nam rasprave, ali na kraju e, krajeva moramo imati rezultate. E, oni koji žele doći u Europsku uniju, koji imaju te e, aspiracije, s njima se u svakom slučaju moramo E, nositi i moramo s tom situacijom izaći na kraj. Ja vam zahvaljujem na, ovom, na ovoj raspravi, osobito e, članovima nacionalnih e, parlamenta. Hvala lijepa. Najpša hvala povjereniče. Evo samo dvije zaključne riječi imam za reći. Mislim da ova rasprava ukazuje da je politika susjedstva nešto što se u Uniji tumači kao tema vrhunskih od vrhunskog značaja. Ova politika je pod različnim vrstama pritiska kojima treba oduprijeti i treba nastaviti s ambicioznim politikama i e, ovdje naslov stoji e, revizija e, europske politike susjedstva. Postoje dvije, dva načina, dakle ili pojačanje ili napredak ili ublažavanje Dakle, ovdje treba tumačiti reviziju kao jačanje politike susjedstva, a ne nešto što bi netko mogao protumačiti kao ublažavanje pod krinkom fleksibilnosti. Imamo izazove geopolitičke koji zahtijevaju više truda i poštivanja slobodnog prava na izbor naših susjeda glede onoga što su demokratski odlučili raditi. Također je važno da možemo voditi ovu raspravu sa e, glavnim akterima kao što je povjerenik kanal, ali isto tako i sa e, zastupnicima iz, iz nacionalnih parlamenta, jer svi u Uniji i partneri trebaju si prisvojiti ove teme, ali ne samo u Uniji, već i države članice. Ovo nije briselska politika, ovo je europska politika koja pokriva čitavu Europu, odnosno koja se tiče cijele Europe i tiče se zastupnika parlamenta, zastupnika iz nacionalnog parlamenta i želim vas sve pozvati da se pridružite našem naporu da ojačamo ovaj plan eh, politike susjedstva koji je predstavio povjerenik Han. Najljepša hvala, samo još dvije stvari. PHS 12. kat u 1 sat e, e, predsjednički salon, piće već sada, u 12.30 imamo bife i pred dvoranom, a nastavljamo u 3 sata u istoj dvorani. Najljepša hvala.